Dragi kolege, dobar dan. Prvo bismo volili usvojiti dnevni red. Evo, usvojena je. Sad imam nekoliko malih objava. Prvo, već su članovi obavješteni da ćemo danas poslijepodne u pola sedam nakon našeg sastanka imati zajednički sastanak sa Libam i budući da nismo mogli nikako ništa drugčije riješiti, pa smo morali, pošto to ide bez pauze, odmah staviti e, imena i za poslijepodnevni sastanak, dakle za kolege iz Libea koji će doći. A sad neki od e, zaključaka i odluka koji su doneseni na sastanku koordinatora. Prvo to je bilo u vezi ECB-a i mi smo tu raspravljali o tome kako ćemo iznijeti i kako ćemo se složiti sažetak naših rasprava i obaveze koje je e, predsjednik e, nadzornog odbora na javnom saslušanju, odnosno savjetovanju studenom preuze, kako ćemo to iznijeti. I tu je Ekon rekao da se raduje i iščekuje sada da se počnu redovno primjenjivati i ispunjati te obveze. Dakle, nema tu nikakvih općih obvezujućih pravila ni automatizma. Nastavit će suradnju na tom vrlo važnoj temi. Drugo, koordinatori su se dogovorili oko daljnjih aspekata što se tiče načina rada i metoda rada. Drugo, posjeti izaslanstva. U ponedjeljak je posjet Bazelu Zatim izaslanstvo u Francuskoj će ići u veljači 2018. Evropski, tjedan Europskog parlamenta će biti dva tjedna, jedan o porezima, druge o bankovnoj uniji. Fokus diskusije će biti sa, uglavnom će se voditi sa starijim članovima parlamenta. Mi prihvaćamo dakle sve sugestije do 20. studenog koga biste predložili iz nacionalnog parlamenta Zatim studija koja se odnosi na poreze i izazove u ekonomiji dijeljenja. Mislimo da ćemo tu organizirati radionicu u okviru naše radne skupine za poreze. Zatim pitanje financijskih tehnologija novih i gdje su usvojene i zatim šest radnih skupina i 2018. je odobreno, sedma su bili dokumenti za odbor su otisnuti, ali od sad morate biti vrlo pažljivi. Od sad će se davati samo službenim članovima koji nam kažu da nas izričito kažu da žele dalje dobivati te dokumente. Dakle, to je opt-in pristup. Ako se ne izjasnite da ih želite dalje dobivati, nećete ih dobivati a u svakom slučaju nekoliko primjeraka otisnutih dokumenta će biti ovdje u rezervi. Zatim sljedeće je bilo 24. siječnja bi trebao biti rok da završimo sa ispitivanjem tih dokumenata. Zatim mi smo dobili konačne delegirane akte i mogu samo reći da je to veliki boljitak smo vidjeli u tome. Zatim, delegirani akt kojeg je komisija 27.10. osvojila i gdje smo znali da kako će jedan član iz parlamenta sudjelovati u tom parlamentarnom nadzoru, a članovi parlament će biti dodatno pozvani. Zatim, obaveze trgovine, tu smo poslali dopise komisiji, tu smo imali opet tri mjeseca rok za nadzor. Zatim, sastanak e, iz Sjena je također sazvan da bi se raspravljalo o tome. Zatim peticije, odnosno podnosci u vezi Evropske monetarne unije. Znali smo da su dogovorene da se to šalje odboru peti, zatim deset inicijativa za rezoluciju, deset, četiri, osam, sedam. Tu smo rekli da se tu neće ništa e, dalje mijenjati. Zatim povlačenje komisijnog prijedloga i široka suglasnost komisije. Neki su rekli kako je naglasili važnost e, da se svakom tom problemu priđe različitim alatkama 12. E, dakle, stručnjaci iz panela za sanaciju banaka i tu smo rekli da ćemo do 2018. nekako taj e, ugovor sklopiti. A sad možemo krenuti na treću točku dnevnog reda. Kao što znate, komisija je predložila ponovno imenovanje Elke König kao predsjednice e, jedinstvenog sanacijskog odbora i sad bih želio izraziti dobrodošlicu Elke König. Kao što znate, Elke König je je prvi put imenovana 2014. na tu dužnost. Njen trenutni mandat će uskoro isteći, komisija je predložila da u skladu sa člankom 56. uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu e, njezin mandat bude produžen na još pet godina. I naravno u vezi s tim ćemo mi danas razgovarati sa gospođom König i saslušati njezine planove kao i njene projekte za budućnost sljedećoj fazi u jedinstvenom sanacijskom odboru kao i koje ono što ona se konkretno misli postići u dogledno vrijeme. Izvolite, gospođo Krenik, imate riječ. Hvala lijepa. E, štovani članovi parlamenta, zaista je velika čast biti među vama i obratiti vam se i govoriti vam o svim postignućima jedinstvenog sanacijskog odbora do sad koje smo postigli dakle, tijekom mog predsjedanja kao elementima koje smatram važnim za nastavak rada jedinstvenog od, sanacijskog odbora. Dakle, transparentnost i javna odgovornost su ključevi za rad u našem odboru. U mojoj ulozi predsjednice ja sam bila na nekoliko zatvorenih i otvorenih saslušanja, odnosno savjetovanja ovdje u Europskom parlamentu i oduvijek sam visoko cijenila svaku priliku da uskor surađujem sama kao i sa komisijom i vijećem. Osim toga, održala sam i nekoliko nekoliko uvodnih posjeta u zemljama članicama koje sudjeluju u odboru i bila sam nazočna na sastancima s čitavim nizom predstavnika nacionalnih parlamenta na njihov poziv. Sve u svemu od kritične važnosti za zakonodavce u diljem cijele Europske unije da shvate posao i funkciju našeg e, odbora u tome da rješavamo situaciju, odnosno saniramo banke i da shvate koliko je to veliki izazov s obzirom na pozitivne posljedice izvršenja naše misije po Europsku uniju i njezine građane. Dame i gospodo, mi smo upravo objavili svoj prvi višegodišnji program za sljedeće tri godine, uključujući naš radni program 2018 upravo danas. I možemo reći da je drugi stup bankovne unije stoji na vrlo čvrstom tlu, ali moramo isto tako održati ovaj trenutak, ovaj zamašaj i naravno ispuniti sve ambiciozne ciljeve koje su nam naši evropski kolegislatori e, zapravo zadali. I ni u kom slučaju ne, možemo reći sad je sve gotovo, obavili smo i se u fotelju. Otkad je počela bankovna unija, puno toga je postignuto i među te postignuća treba sigurno ubrojiti ustanovljavanje našeg jedinstvenog sanacijskog odbora. On je krenuo kao jedna zapravo potpuno nova start-up, da kažemo stvar, sa vrlo malim brojem različitih zaposlenika i onda se do danas zapravo pretvorio jednu neovisnu Europsku agenciju sa oko 300 ljudi koja zapošljava. Prve tri godine u našem životu su bile vrlo izazovne i teške, ne to samo zato što su naši zaposlenici morali jako puno raditi u jednoj novoj situaciji na tim izazovima koji su bili u postfinancijskoj krizi, nego i zato da bi naša misija postala doista jedna stvarnost od danas se naš odbor e, pretvorio u jednu solidnu i zrelu instituciju. Kao svaka nova organizacija i dalje se suočavamo sa brojem različitih tema kojima se moramo baviti, ali možemo reći da smo, nakon što smo našu prvu sanaciju uspješno obavili, mi zapravo se podigli, izrasli već i sada već ne da hodamo ili pomalo se priučavamo, nego baš trčimo. E, sljedećih godina i iza toga naš odbor će nastaviti određivati uvjete da se osigura jedno uredna sanacija svih banaka koje zakažu ili padnu u krizu i da se pritom minimalne posljedice osjete po realno, realnoj ekonomiji, financijskom sustavu i javnim financijama. To je naša misija i u svakom slučaju to je naš višegodišnji projekt koji ima, koji je vrlo složen i ima zapravo jako puno E, još uvijek nejasnih faktora. Konkretno najkasnije do 2020. jedinstveni odbor će razviti kompletne planove za sve vrste sanacija, za sve vrste bankarskih skupina, planove najvišeg stupnja za e, koje su vrlo sofisticirano složene, ali mi odgovarat će našem okviru kojeg ćemo dovršiti sa sanacijom. E, naš e, odbor također zamišlja i posredne prijelazne faze za sanacijske planove koji će se polako dorađivati dok ne dođu do konačne finalne faze. Da budemo vrlo jasni, mi već imamo planove za većinu banaka, a sada ih samo još detaljno dorađujemo. Moramo se baviti mogućim u svakom detalju, a kao i svuda drugdje u životu, naš plan je samo tako dobar koliko će se moći provesti s obzirom na puno nepoznanica i u pravom životu. Planovi su uvijek usmjereni na budućnost, ali neizbježno se moraju adaptirati e, svim okolnostima i svakoj konkretnoj situaciji ako se žele pretvoriti u jedan e, realističan plan spašavanja sanacije banke. E, mi znamo da ćemo za E, sljedećih ciklusa najkasnije do 2020. se naši planovi zapravo biti, imati obvezujuće ciljeve za minimalne zahtjeve za vlastita sredstva, odnosno temeljni kapital, regulatorni kapital i kao i one sve moguće E, obaveze koje se mogu prihvatiti, dakle MREL, i to na konsolidiranom i e, jedinstvenoj razini, a osim toga ono što je još važno, one će održavati sve naše nalaze o tome e, kako i koje stvari treba ukloniti kako bi se mogla sanacija provesti. Prema tome, za bankarske skupine sa ti planovi do dvije, za 2018. sadržavat će obvezujućem ciljeve MREL-e na konsolidiranoj osnovici kao inicijalnu raspravu o ciljevima mrela na jednoj razini materijalnog entiteta. Za banke bez ikakvog rezolucijskog kolegija, dakle sanacijskog kolegija, mi ćemo odrediti ciljeve mrela na konsolidiranoj razini za većinu njih. Mi održavamo i održali smo vrlo opsežne i detaljne radionice kao i kao i različita saslušanja, odnosno savjetovanja sa stručnjacima i individualnim bankama i tu smo proaktivno komunicirali i prenijeli im naš opći pristup na tržištu kroz dva industrijska dijaloga 2017. Mi smo zauzeli jedan proporcionalni višegodišnji pristup određivanju mrela i to će se nastaviti u politici mrela i 2018. u skladu sa pravilima koji su određeni u našem jedinstvenom odboru kao i E, delegiranoj uredbi komisije o mrelu. Mi smo potpuno transparentni u svom pristupu da odredimo ciljeve mrela i tu apsolutno pridržavamo zakonskog okvira i dajemo relevantne informacije industriji kao i općoj publici. 2018. za one banke koje, za koje obvezujući ciljeve već počeli biti određivani na konsolidiranoj razini, naš odbor će odrediti ciljeve na individualnoj razini. Za druge banke mi ćemo odrediti odrediti obvezujuće mrel ciljeve na konsolidiranoj razini. Ovaj pristup koji zauzimamo osigurava nam da banke budu u stanju proći kroz tu tranziciju i ispuniti zahtjeve mrela, a da pritom ne bude posebnih šokovanih udaraca po financijskoj stabilnosti ili realnu ekonomiju vrlo je važno da priznamo da je vjerodostojan i dovoljan mral dio našeg kor kordijuma, dakle same srži onog što mi pokušavamo postići od kad je nastupila financijska kriza 2008. Mi možemo birati buduću e, krizu i da možemo dakle odabrati da nam buduća kriza bude manje strašna ili da, razimamo... da, i to tako da zadržimo razinu ovog kapitala banaka za izvlačenje iz krize na jednoj pristojnoj razini. Oboje nije moguće u isto vrijeme, a razvoj bankama e, pokazuje i zapravo ocjenjuje u kojoj mjeri je naš pristup e, dobar. Čak i ako ne odobrimo formalne nekakve mrel odluke do sada, bankovna unija će izdati znatno više dodatnih slojeva kapitala, dakle regulatornog kapitala pa sve do onog dodatnog, kao i e, viših neosiguranih obveznica u prvoj polovini 2017. i to oko 86 milijardi eura, više nego, što je bilo u drugoj polovini 2016. kad je to bilo 32,5. Uglavnom mislim da je taj najbolji po primjer za sve to Banko Popular u Španjolskoj mi smo tu zabrali za njihovu sanaciju strategiju da se sanira uz vlastita sredstva. I mislim da možemo sada reći da smo imali za cijelu banku, smo bili vrlo sretni u toj situaciji kako bi se sve funkcije mogle nastaviti obavljati i za vrijeme sanacije. I mislim da je to bila najučinkovitija strategija za sanaciju i to je jasno onaj put koji moramo birati i ići njim dalje. Svako odstupanje od plana mora se uvijek smatrati e, samo opravdanim u najnužnijim situacijama ako nema drug načina do boljeg ishoda. Zatim, za potencijalne vlasnike obveznica je to isto tako bolja jedna solucija bila i kao što vidimo tim smo zapravo vidjeli to predstavlja ne samo izazov za djelovanje Europske unije nacionalne vlasti koje su involvirane u usvajanje takvih odluka, nego i za kompletnu legalnost čitavog našeg e, pravnog okvira Europske unije za sanacije banaka u cijelosti. Prema tome dozvolite da se sad sa operativnih ciljeva E, nekako malo više usmjerim na ovaj regulatorni okvir koji upravlja našim svakodnevnim poslom. Kao što ste vi isto tako svjesni, trenutno i e, BRD kao i naš odbor prolaze kroz jednu vrlo temeljitu reviziju i uskoro ćemo vidjeti vrlo bitne i ključne promjene sljedećih godina, promjene o kojima ćete vi naravno donijeti odluku. Doista, sanacija banaka je još uvijek jedan relativno nova koncepcija i može biti korisna za e, primjenu svih propisa ako uzme u obzir iskustvo i one spoznaje koje smo dobili u dosadašnjoj našoj praksi i ukoliko to ne bude odvelo zapravo u to da nam se propisi propadnu i više prestanu biti valjani. S obzirom na to, naš odbor kao i druge vlasti koje se bave sanacijom e, unapređuju naš posao temeljen na trenutnim standardima kao što je MREL, a da su istodobno naravno imaju na umu sve potencijalne promjene koje će mora doći ili koje smo sami inicirali. Također, mislim da i zemlje članice također se moraju pozabaviti svojim e, zakonskim okvirima, posebno zakonu o stečaju ili nesolventnosti. A na kraju, samo da vam kažem, ja se, veliki dio posla je napravljen u kratkom vremenu, ali puno toga je pred, pred nama, kao što sam već rekla. I kao predsjednica jedinstvenog sanacijskog odbora, mislim da je od krične važnosti da konsolidiramo sve ono što je već do sada napravljeno u planiranju sanacija i da dalje produbimo svoju analizu. Ja se jako veselim nastavku ovog posla i sa svim članovima odbora i nadam se da ćemo nastaviti tako dobru suradnju i u budućnosti. Hvala vam na pozornosti. Hvala sad kolege. Imate Izvolite, možete komentare, iznositi pitanja i sve što hoćete. Prvo, Brian Hayes. Hvala. E, gospođo König, e, dobrodošli na tragu ikon i hvala na uvodnim riječima. Mislim e, da ste na kraju riječ obuhvatili ono što još trebamo učiniti jer se radi o tome o Edisu, dakle da treba i izraditi do kraja paket smanjenja rizika i mislim da to svi trebamo prihvatiti. također ste govorili i o tome da treba poboljšati i sustave za nesovetnost u zemljama članicama. Dakle, predstoje nam još mnogo posla u svakom okruženju i rad vašeg odbora je ključan za to. Trebamo gledati u prošlost i u budućnost kako bismo uspostavili pravi miks politika. Ja sam potpuno siguran da u arhitekturi koju osmišljamo pomak eh, ka belinu više nego ka ovo tu sanaciji banaka, zapravo znači ogroman poticaj povjerenju javnosti u čitav sustav banaka. Dakle, vaša uloga u tome je doista ključna i to je pokazano i onome što ste radili u prošlosti i nadam se da ćemo u narednim godinama moći ponovno uspostaviti povjerenje javnosti u svo zakonodavstvo koje smo uveli od same krize od BRD-a i tako dalje i provedbe istih. Tri kratka pitanja. Prvo, jedno izravno pitanje. Mislite li da se može poboljšati odnos s parlamentom i na koji način? Mi e, dolazite na saslušanja e, vrlo redovno i mi imamo prilike također postaviti pitanja i napismeno, ali kada je riječ o transparentnosti rada SRB-a, kako se to može poboljšati? Dakle, postavljam to pitanje vrlo općenito. I drugo, što radi SRB? Ja nisam vidio cijeli višegodišnji plan koji je danas objavljen, ali ga pozdravljam. Dakle, što radite u smislu provođenja naših rezolucija i u drugim dijelovima svijeta? Dakle, koji su naši e, rezultati u smislu e, očuvanja stope likvidnosti i u smislu zahtjeva za sanacijom. Dakle, kakvi su naši uspjesi? Jesu li ovi instrumenti koje imamo na snazi dovoljni? I na kraju ste s pravom rekli da ste posjetili nekim, e, neke parlamente zemalja članica. Hoćete li posjetiti sve parlamente zemalja članica tijekom e, trajanja mandata i u budućnosti. Mislim da je to važna poruka koja SRB može poslati malim i velikim zemljama članicama, a to je da se ono što vi radite provodi i na razini zemalja članica i to će uvelike pripomoći dijalogu. Hvala vam. Hvala na pitanjima. Ja ću nastojati odgovoriti na njih. Evo počet ću od posljednjeg. Više mi je nego drago što imam priliku razmijeniti gledišta sa svim nacionalnim parlamentima, ali tamo odlazim samo kad me pozovu. Naravno, stojimo na raspolaganju za sva njihova pitanja. U prve tri godine smo u SRB-u nastojali posjetiti svaku zemlju članicu i razgovarati sa predstavnicima poslovnog svijeta, sa ministarstvima financija, sa središnjim bankama no, e, čini se da se to smanjuje tijekom godina i još uvijek postoji niz zemalja koje nisam posjetila ako smo dogovorili datume. Dakle, ova razmjena gledišta sa nacionalnim parlamentima je svakako potrebna. A to može predstavljati i osjekanje razlika između nas i njih. Imamo vrlo dobar dijalog sa američkim bankama, sa engleskom bankom, koja je dijelom Europske unije, ali ne e, bankovne unije. Imali smo i jednu vrstu trijaloga kada smo nastojali vidjeti e, što bi se dogodilo kada jedna velika banka propadne, što bismo mogli učiniti i tu smo imali uvijek jednu prednost da je to uvijek zemlja, zemlja članica za koje se ta tijela brinu. To su možda Amerika ili Ujedinjena kraljevina, mi imamo 19 različitih zakona insolventnosti, e, zakona o trgovačkim društvima, dakle imamo čitav niz različitih situacija, ali svi se bavimo istim pitanjima, bi je to, bilo da je to Telak ili Emrel, dakle to su dvije strane iste medalje. Dama je teže e, poslovati kada trebamo uključiti likvidnost u sanacije i u našem slučaju to je sustav europskih središnjih banaka kojim se moramo obratiti. I na kraju da završim e, vaš, s vašim pitanjem e, o odnosima s parlamentom. Pa mi smatramo da su odnosi dobri, mi ne stojimo biti što transparentniji, i dajemo pristup zastupnicima, našim e, zapisnicima sa sastanaka i mislim da sam ja uvijek bila spremna sastati se sa zastupnicima parlamenta doći na saslušanja kao stručnjakinja, na sastanke odbora Ekon ili na sastanke iza zatvorenih vrata. I e, ja to doista ozbiljno shvaćam, e, moju ulogu naročito u podržavanju odnosa između parlamenta i SRB-a. prvaš Beresima, riječ, izvolite. Euh, Hvala lijepa, gospođo Koning. Obnova vašeg mandata kao predsjednice ovoga tijela dolazi u trenutku kada veliki broj tržišnih aktera vrlo pozorno prati što se događa. Kada ste prvi puta upotrijebili mehanizme sanacije. Naravno, od nas se traži da postavljamo određena pitanja koja bi išla u ovom ili onome smjeru. Kao zastupnici i neovisno o tim pitanjima mi također imamo pravo postaviti legitimne pitanja kako bismo odradili naš evaluacijski posao vezano uz e, slučaj talijanskih banaka konkretno. I želio bih vam stoga kao predsjednici jedinstvenog e, sanacijskog odbora predstaviti jedno pitanje. Koje pouke ste izvukli iz toga što se dogodilo, koje su greške počinjene, a koje više ne treba činiti, koja su poboljšanja koja treba unijeti i pritom posebno mislim na informacije koje možemo dati tržištu prije nego što se uopće sanacijski odbor krene baviti sanacijskim planom e, unutar e, Banko Popular. Što se tiče mrela, to je zaista nešto što dobiva na važnosti, o tome ste govorili dugo i naširoko, međutim postavlja se jedno praktično pitanje. A to praktično pitanje je na koji način taj mrel implementirati što bi banke prisililo da na tržištu traže novu aktivu, a da pritom ne dovodi do procikličkog kretanja koji bi zapravo doveo do povećanja cijene tog kapitala, pa bi istovremeno banka dok traži snagu bila zapravo oslabljena. E, znate i sami da je mandat na četiri godine, imamo redovite povremene periodične sastanke. Mene konkretno zanima na koji način se može riješiti ta kontradiktorna situacija koja je kao prvo vezana u specifičnu situaciju svake od banaka, a da se istovremeno ne ide u smjeru nekakvih nasumičnih rješenja. E, još jedna stvar, završili ste s Edisom. Mi smo svi izbliza imali prilike vidjeti da nakon afere Banko Popular je na svu sreću došlo do dogovora na tržištu da se Banko Popular kupi, da to nije bilo, to nije bilo tako, došlo bi do katastrofe. Komunikacija koju je Europska komisija objavila kako bi ostvarila napredak po pitanju predmeta EDIS, čini li se ona vama eh, od pomoći ili mislite da ne? Mi smatramo da je jasno pokazano da je smanjivanje rizika nešto što je već i tekako uzeto u obzir. Pitanje koje se postavlja do koje mjere treba zaista smanjiti rizik kako bismo uopće bili na putu e, da se rizik međusobno raspodijeli. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja u redoslijedom kojim ste ih postavili. Kako je riječ o slučaju Banko Popular, mislim da smo nakon njega rekli da je bila riječ o slučaju u kojem smo primijenili pravila iz pravilnika, ali imali smo i tu sreću da smo u tom trenutku našli kupca. Ja bih mogla otići čak i korak dalje i reći da smo imali tu sreću da je i sama banka bila u prodaji i imali smo proces prodaje koji smo mogli iskoristiti kao polazište za naš rad. Iz tog razloga smo odmah nakon toga rekli da to nije bila pogreška s naše strane, nego da je bilo bila je u pitanju sanacija likvidnosti, o tome smo dosta razgovarali, a i također su bili upitni podaci, dakle nije se radilo o upitnoj situaciji u smislu da nije bilo dovoljno podataka, već smo imali uspostavljen proces i banka je bila spremna pružiti potrebne informacije, no i banka bi se bila našla u problemima i da smo zahtijevali više transparentnosti o starijim dugovima, što bi recimo se dogodilo u slučaju strategije Berlin. Podaci jesu problem. Da, evo, preokrenem to pitanje. Ako nemamo taj proces prodaje koji je već uspostavljen, u tako kratkom vremenu teško se ne bi moglo plasirati na tržište jednu banku i ne bismo mogli naći jednog e, kupca koji bi je otkupio. Drugo, spomenuli ste informacije za tržište. Ja sam u više navrata rekla da SRB nije dostavio nikakve osjetljive informacije tržištu, od nas one nisu procurile, banka jest bila pod pritiskom, razmjenjivale su mnogo informacija i sada Reuters treba reći tko je razgovarao s kime. Sa mnom sigurno nisu razgovarali. Zatim MRL. Naravno, to je usupak e, i to je naš ključni instrument za sanaciju banaka. Dakle, treba nam MRL i treba nam u odgovarajućim količinama i odgovarajuće kvalitete. A istovremeno znamo da zakonodavci stalno raspravljaju o tome i mi to naravno pratimo. Na našoj web stranici objavili smo namjeru da e, banke koje imaju obvezujuće ciljeve imaju četiri godine vremena za ispunjenje tih zahtjeva. Nekima to vrijeme ne treba, nekima treba. No ipak valja imati na umu da ćemo imati raspravu na godišnjoj razini o MRL-u, tako da će ga trebati svake godine revidirati. Dakle, kao što sam rekla, to je postupak koji je u tijeku. Zatim EDIS. E, Bankovna unija ima tri stupa, taj treći stup je važan kako bi se bankovna unija mogla smatrati pravom unijom, a ne kada je riječ o zaštiti štediša, da onda to padne na pleća nacionalnih država. Mislim da je prijedlog komisije pravi korak u tom pravcu, ali to izaziva okvira onoga o čemu možemo razgovarati ovdje. Hvala, Sander Lunds ima riječ. Hvala. Ja također želim pozdraviti gospođu König i zahvaliti joj na dolasku danas. Imam pitanje o Edisu i o državnoj pomoći. Zatim, e, prvo o državnoj pomoći. Dakle, sad je vrijeme za popis želja. Dakle, želite li neki poseban poklon? E, biste li preporučili da se nešto promijeni u sadašnjim pravilima o državnoj pomoći ili smatrate li da sve dobro funkcionira ili možda imate neku pozitivniju sliku o tome i mislite li da bi trebali revidirati ta pravila u bankovnom sektoru i trebali se možda uskladiti bolje komunikacije o bankama? Drugo pitanje o Edisu. Već dvije godine razgovaramo o Edisu punih razmjera i tu želimo odgovoriti na e, pitanje djelomično kolegice Beres. Dakle, imamo pitanje o, nacionalnim e, programima zaštite depozita i smatram da oni imaju važnu ulogu u tom smislu, naročito u posljednjim fazama Edisa. Dakle, kada govorimo o, slučajevima malih banaka gdje nije e, potrebna intervencija europskih fondova. Dakle, kako na to gledate, smatrate li da trebaju postavati, postojati takvi sustavi koji imaju također e, prostora i u ukupnom telaku? Dakle, e, bilo bi, bili to bilo uopće zamislivo i predvidivo u posljednjim fazama? Evo, da, e, reći ću nekoliko riječi o tom popisu želja, ovo je pravo doba godine za to. Dakle, nakon e, slučajeva sanacije ili nakon slučaja nesolventnosti koje smo vidjeli ovoga ljeta, naravno uz postojanje odgovarajućih mjera treba razmotriti čitavu arhitekturu, sastajališta onoga što bih nazvala poticajima. Imamo komunikaciju o bankama koja je posljednji puta revidirana 2013. godine. E, zatim e, imamo ide koje je uspostavljena 2014. godine i imalo bi smisla vidjeti je li su li ta dva poticaja usklađena. Želim jasno reći da e, ne želim kazati da nam ne treba dokapitalizacije iz predostrožnosti i također nam u nekim slučajevima treba državna pomoć. Znači, jednostavno treba vidjeti e, koja je bolja verzija. I naravno, drugo pitanje o Edisu, naravno da ovi nacionalni sustavi trebaju imati određenu ulogu i ako sagledamo SRB mi smo tijelo za e, sanaciju najvećih banaka, ali usko surađujemo sa nacionalnim tijelima za sanaciju i ona su nadležna za manje banke gdje imamo samo ulogu tijela za nadzor. I to će biti e, tema koja će se baviti naročito zaštitom malih i srednjih banaka koje nisu pod europskim nadzorom. Dakle, kao i u slučaju ove sanacije, mislim da ćemo imati sustav e, sa e, s jedne strane nacionalnim, s druge strane europskim nadležnostima. Možda je ovo malo preuranjeno duše i opet izlazi izvan okvira onoga o čemu razgovaramo danas. Hvala, Petar Ježek. Hvala. Dobrodošli gospođo König i čestitke na vašem ponovnom imenovanju. Smatram da je današnje saslušanje prilika da sagledamo kako je i koliko uspješan ovaj sustav sanacije banaka i također da se osvrnemo na pitanje javnog interesa koji leži u srži svega. Želim se vratiti na nedavne slučajeve banke Veneto, e, čemu je javnost nosila dio financijskog tereta kada su primijenjena pravila o nesolventnosti umjesto europskih pravila o sanaciji, odnosno o Bejlinu. Imam nekoliko pitanja o tome. Prvo, uzrokuje li primjena nacionalnog sustava opterećenje poreznih obveznika, kao što je recimo to bio slučaj sa ove dvije nacionalne banke, ne bi li možda bilo bolje za javni interes eh, da se primjeni EBRD i ako definiramo javni interes eh, kao zaštitu financijske stabilnosti, onda kako to da talijanska vlada već dugo tvrdi da su dvije banke iz Veneta bile značajne za sustav, ali je SRB došao do drugog zaključka. To je iznenađujuće, naročito budući da talijanska vlada tvrdi da su mjere za nesolventnost potrebne kako bi se izbjegle smetnje u gospodarskom sustavu? I smatrate li na kraju da se javni interes može i definirati i kao vjerodostojnost propisa? U slučaju ove dvije banke imamo dojam da su ti propisi protumačeni na jedan e, diskrecijski način. Hvala vam. Pa e, započet ću sa SRMR-om. Dakle, u slučaju banke koja zakazuje treba vidjeti postoji li neko privatno rješenje, no u tom slučaju ono nije pronađeno. Zatim treba provjeriti postoji li takav javni interes da se banke saniraju u okviru BRD-a, jer inače se smatra da to potpada pod nacionalni okvir. Ako razmatramo javni interes, uzimamo dva od e, pet kriterija u posebno razmatranje. Dakle, prvo, postoji li prijetnja financijskoj stabilnosti i drugi, pruža li ta banka neke kritične funkcije ima e, više kriterija, ali ovo su dva ključna kriterija i u slučaju ove dvije banke zaključili smo da zbog e, velikih e, mjera zaštite u tim bankama da one nisu imale takvu funkciju da ih se ne bi moglo jednostavno zamijeniti niti su bile toliko povezane s industrijom da je bila ugrožena financijska stabilnost što onda znači da se te banke doslovce predaju u ruke nacionalnim tijelima i primjenjuju se nacionalni zakoni o stečaju. Talijanski stečajni zakon, i to smo također razmotrili, omogućuje prodaju tog društva i također omogućuje na taj način ogovarajući ishod. Dakle, talijanska vlada, naravno u savjetovanju sa komisijom, je odlučila pružiti pomoć. Ne, uslijed e, postojanja javnog interesa u zaštiti financijske stabilnosti, nego se to više usredotočilo na socijalne i druge aspekte u Italiji. To je odluka koja je donesena nakon naše odluke. Dakle, ako želite, to se povezuje sa prethodnim pitanjem gospodina Lunesa o tome što je na mojem popisu želja i jedna od mogućih želja koju bih izrazila jest da razmotrimo te slučajeve s komisijom e, i vidimo hoće li trebati u budućnosti ponovno podešavanje i usklađivanje. Hvala, gospodin Vijegas ima riječ. U Govorit ću portugalski. <clears throat> Imam nekoliko pitanja koje bih želio postaviti vezano uz prošle događaje, a i onda nekoliko općenitih napomena. Prvo vezano uz Banku Popular. Bio je čitav niz pritužbi, ima ih još uvijek, što više pokrenut je čitav niz postupaka pred sudskim tijelima. Mene zanima u kojoj mjeri to može dovesti do zapravo paralize sanacijskog procesa. Kakvo je vaše viđenje sadašnje situacije? Drugo pitanje. Vezano uz informacije koje su dovele do izvješća koje objavljeno 31. svibnja u kojoj mjeri je to zaista bilo odlučujući faktor u e, pokretanju krize likvidnosti i koje konkretne mjere e, se poduzimaju. Dodatno pitanje vezano uz Banko Popular. Dva su izvješća pripremljena ex ante i ex post u skladu sa zakonskim odredbama. To je dovelo do otkrivanja određenih manjkavosti, što je pak e, dovelo do istrage vezano uz eventualni sukob interesa koji postoji u društvu, jer je jedno od izvješća E, zapravo sadržavalo i zaključke koji su se vezali, vezivali uz to. Mene zanima kada ćemo mi imati pristup tim e, izvješćima, dakle moje pitanje se prvenstveno odnosi na transparentnost i u kojoj mjeri će se koristiti isti kriteriji transparentnosti. Što pod time mislim? Izvješće koje će biti dobro utkotljeno, koje će biti obuhvatno, koje će imati odgovarajuće informacije, sadržavalo bi i o možda određene povjeljive informacije i zanima me u kojoj mjeri je to slučaj. I posljednje pitanje. E, eksternalizacija kao moguće rješenje. Nije li to nešto što zapravo potkopava sustav? Smatrate li da je nužno ili možda nije da sam sustav ima mehanizme za nadzor nad vlastitim e, sredstvima kako bi prestao ovisiti o tim vanjskim društvima koja funkcioniraju kao oligopoli i koja su izuzetno štetna u dugom roku. I e, zaključno, koncentracija sustava. Sanacija, to je neizbježno, zapravo dovodi do e, rigidizacije financijskog sustava. Nije li to nešto što je u potpunoj suprotnosti sa samom svrhom i potrebom tog sustava? Hvala. Pa to je čitav popis pitanja, ja ću ih nastojati objasniti, odnosno odgovoriti na jedno po jedno. Prvo, žalbe neće dovesti do prestanka, odnosno do, neće spriječiti odvijanje sanacijskog procesa, ja se tome barem nadam, kada i ako je sanacijski proces doveo primjerice do štete, na primjer da je jedan od držatelja obveznica bio namjerno oštećen, e, tada bi sanacijski fond bio taj koji bi bio zadužen za obeštećivanje. Dakle, ne, neće biti opovrgavanja ili odbacivanja sanacijskog rješenja. Druga stvar, vezano uz izvješća o tome koje mjere treba poduzeti, ja mislim da mi neprestano informiramo sve o tome e, koje su potrebe i u potpunosti sam svjesna da moramo u potpunosti biti sigurni da podaci i dalje ostanu povjerljivi unutar organizacije. To je ono što se može učiniti. No dozvolite da ponovim još jednom, to je navodno izvješće koje smo mi pripremili, to nismo učinili mi. To je je li to bio okidač? Mislim da ne. Banka je gubila novac. Postojali su i druga pitanja, primjerice odugovlačenje sa e, procesom prodaje, rejtingom i tako dalje. Mislim da je malo prelako reći da je Reuters zapravo doveo do ovakvoga razvoja događaja. Što se tiče ex ante i ex post i dodatnih pitanja se odnose na to tko bi zapravo trebao obavljati evaluaciju, zakonodavstvo je to vrlo jasno. Tu stoji da to treba biti procjena koju izvodi neovisna treća strana. Zato e, jedinstveni sanacijski odbor je već 2015. godine obavio proces nabave kako bi se pobrinuli da imamo panel stručnjaka, to su uobičajeni kandidati, sve ukupno šest eh, društava i da u svakom slučaju eh, budemo spremni za sanaciju. Kada se za to pripremamo, mi provjeravamo različite aspekte, uključujući mogući sukob interesa i onda jednom od društava koje daje najbolju ponudu dajemo e, ugovor za to, odnosno taj zadatak. E, rade se vrlo e, različite procjene. Prva procjena se zapravo tiče utvrđivanja koji su ti sanacijski mehanizmi i rješenja koja bi mogli polučiti najbolje rezultate, to je ex ante, a ex post je drugačija vrsta evaluacije koja ide u smjeru toga e, gdje se jasno pokazuje da niti jedan vjerovnik nije prošao gore nego da se pokrenuo stečaj u skladu sa tečajnim odredbama. Je li bilo bolje da se to obavlja interno, da uvijek imate određeni broj e, zaposlenih koji to mogu učiniti. Molim vas imate na umu da mi nismo država članica nego da su one te koje ovo financiraju. Ne znam, ali mislimo i to je trenutno naše stajalište da je bolje da se radi o neovisnim stručnjacima koji dolaze izvan društva. Što se tiče transparentnosti, nakon e, objave e, odluke o sanaciji, e, objavljena je revidirana odluka o sanaciji. Sada imamo panel e, SRB-a koji je također odlučio da zapravo moramo objaviti posljednju revidiranu verziju. E, evaluacijskog izvješća, iako smo upozoreni da vrlo oprezno postupamo sa podacima koji se u njemu nalaze. Za to je potrebno nekoliko tjedana. E, ja se nadam da će to biti e, obavljeno prije Božića za drugi evaluacijski postupak, za treći to još uvijek nije zapravo slučaj zato što tijelo koje je obavljalo taj postupak još uvijek nije objavilo svoje izvješće. Mi ne želimo stavljati nikakav pritisak na njih kako se kasnije ne bi dogodilo da kažu gledajte toliko ste pritiska na naš izvršili da jednostavno nismo uspjeli obaviti taj proces kako smo e, trebali i upravo zato čekamo da oni to obave i to će izvješće biti objavljeno e, nakon e, Božića mislim da kad se kaže da je neko prevelik da propadne, da to nema veze samo s veličinom i time ću završiti. Hvala. sve Prvo pitanje tiče se Banku Popular. Mislim da smo ovdje već nadugo i naširoko raspravljali o problemima s kojima su se susreli. Također smo s vama podijelili naše dvojbe. Naravno da je opravdano pravo svakog onog tko je izgubio novac u procesu da se brani. S druge strane, vidimo da je tu vrlo snažni val lobiranja kako u ovom domu, tako i na drugim mjestima. I ja to smatram problematičnim način na koji neki dobro organizirani akteri to pitanje guraju u prvi plan i na dnevni red. Možda biste mogli s nama podijeliti nešto više pojedinosti o pritiscima kojima ste vi trenutačno izloženi, o prijetnjama kojima ste izloženi. To je prvo pitanje. Drugo pitanje tiče se e, glasanja koje nas čeka. Rekao bih općenito da postoji osjećaj da apetit u državama članicama, u široj javnosti pa čak i u ovom domu postoji za strožim pravilima sanacije i većim brojem uvjeta koji bi se postavljali bankama kako bi sanacija bila moguća u slučaju e, da do toga dođe. Postoji dojam da su se ta pravila zapravo smanjila. E, dobili smo određena pisma vezano uz to. E, imamo ozbiljne sumnje da sanacijski planovi koji ste ispregovarali sa institucijama koje su uključene u proces zaista mogu odraditi posao sa zakonskog gledišta zbog toga što im zapravo e, nedostaju obvezujući ciljevi vezani uz mrel, a isto tako nedostaju im obvezujuće mjere kojima bi se riješili e, određene prepreke koje zapravo sprečavaju implementaciju sanacijskog procesa. Prema sadašnjoj trenutnoj situaciji treba će nam do 2020. godine da imamo u potpunosti obvezujuće i potpune sanacijske planove za sve institucije. Mi bismo zaista cijenili kada biste mogli iskazati svoju predanost bržem postupku. No usprkos tome, moto za nas je također da ne treba e, kazniti glasnika. Ono što vi činite ne svodi se samo na vašu vlastite ovlasti i vašu vlastitu volju da djelujete. Stoga ćete naše glasove dobiti čak i ako se sada ne obvežete na poduzimanje strožih mjera. Međutim, ja bih želio iskoristiti ovaj trenutak da s vama podijelim naše razmišljanje i razočaranje i željeli bismo dobiti vrlo eksplicitne komentare ne od vas vezano uz to. Dozvolite da pokušam odgovoriti vaša, na vaša pitanja. Što se tiče Banko Popular, moram reći da sam bila fascinirana čitavim nizom naličja, da tako kažem, različitih pritisaka, iako moram reći da pritisak ili prijetnja nisu točan termin. Mi smo zapravo pred e, lavinom sudskih tužbi kojima ćemo se morati, e, s kojima ćemo se morati nositi. Činjenica jest da e, postoje oni koji gube novac, a onda tu su i odvjetnički timovi koji dosta buče oko cijele priče. Pustit ću njima da to čine. Što se tiče osnaživanja pravila, mi kao jedinstveni sanacijski odbor smo u potpunosti predani primjeni pravila koja postoje i tome da se pobrinemo da banke budu u takvoj situaciji da ih se može sanirati. Moram reći jednu stvar. Sanacijske planove ne pregovaramo sa bankama, to je naš plan, ali ono što sasvim jasno moramo učiniti je da moramo saslušati banke, da moramo razumjeti što kažu, da moramo shvatiti da poduzimamo prave korake i da idemo u pravom smjeru. Ja bih željela zaista iskazati našu predanost prema bržem procesu, međutim jedino što mogu reći jest da se možemo, možemo iskazati predanost e, kao što smo to učinili sa Mrelom 2017. godini da ćemo se prvenstveno baviti e, velikim bankama, zatim drugi tir dolazi nakon toga. E, u svakom slučaju obratit ćemo pozornost na rješavanje postojećih prepreka i tako dalje. Međutim, kao što jako dobro znate, kad se radi o preprekama, morate pažljivo manevrirati zato što ne želite prestati raditi na sposobnosti sanacije, zato što najprije morate riješiti prvu prepreku, znajući istovremeno da bi bilo dobro raditi paralelno na tri kolosijeka. Morate te znati da mi naš mandat shvaćamo jako ozbiljno. Ja bih zaista željela da mogu biti u situaciji e, da ćemo stvari odraditi do 2019. godine, međutim ne želim e, biti pretjerano optimistična, već realistična i ne želim davati obećanja koja se neće ispuniti. Hvala. FDNF. Ne vidim. Prelazimo na Horace Fernandesa. Dobar dan. Hvala vam lijepa što ste došli. Zapravo, ja bih e, želio postaviti određena pitanja koja su vezana e, za radni program za 2018. godinu i višegodišnji plan koji ste jutros e, prezentirali. Međutim, nažalost, ja ga nisam imao vremena u potpunosti pročitati, pa onda ne mogu niti postaviti ta pitanja. Umjesto toga postavit ću pitanje vezano uz Banko Popular. Zapravo imam četiri pitanja. Prvo pitanje odnosi se na sljedeće. Rekli ste da informacije Reutersa nisu došle od jedinstvenog sanacijskog odbora. Prema mojem mišljenju problem sa Reutersovim člankom jest taj što je zapravo e, analizirao i proširio izjave koje ste dali u intervju Bloombergu. Bez tog intervjua Reuters možda ne bi otišao tako daleko. Također, rekli ste da niste eksplicitno spomenuli Banko Popular, ali istovremeno priznato je da je banka sastavni dio vaših mjera. Je li to onda zapravo bila netočna pretpostavka. Ne bi li bilo možda bolje da se ne daju nikakvi komentari vezano uz banke? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, kako izbjeći takvo curenje informacija u budućnosti, kako izbjeći da se u budućim intervjuima dogodi situacija u kojoj se provuku određene informacije koje ne bi trebale. E, zatim, treće pitanje vezano uz izvješće Deloita. Rekli ste da ga još uvijek ne možete objaviti zato što moramo jamčiti financijsku stabilnost. Nakon sanacije Banco Popular, nekoliko dana je tržište vrijednosnica u Španjolskoj bilo vrlo nestabilno, a određene financijske institucije u Španjolskoj e, su zapravo stavile zabranu na kratku prodaju zbog toga što je nastala velika nestabilnost, nisu željeli prolongirati tu nestabilnost u danima koji dolaze. Um, zastupnici ovog doma trebali bi biti u stanju to pratiti i uzeti u obzir i mene zanima kako je vaše stajalište. Hoćete li u budućnosti, u budućim sanacijskim procesima ta izvješća držati privatnima, odnosno ne ih objavljivati? Moje sljedeće pitanje tiče se ex post ovog izvješća. Rekli ste da mora postojati snažan kriterij koji se primjenjuje kako bi se izbjegao sukob interesa. Mnogi ovdje smatraju da postoji vrlo jasan sukob interesa. Naravno, nemamo nikakve sumnje da Deloitte može proizvesti takvo izvješće. Oni su um, među najsposobnijima na vašem popisu. Međutim, činjenica da netko barata informacijama i prije i nakon zapravo je jasan sukob interesa. Zanima me, hoćete li razmotriti u budućnosti opciju koja bi omogućila da te dvojbe vezane u sukob interesa budu uzete u obzir u jedinstvenom sanacijskom odboru? Mislim da moramo izbjeći bilo kakvu vrstu dvojbi vezanu u sukob interesa. I moje posljednje pitanje, četvrto pitanje vezano je uz bankovnu uniju posebice uz EDIS. E, rekli ste da je Europski sustav zaštite depozita nužan za bankovnu uniju. Smatrate li da će EDIS dobiti potporu e, fiskalne kočnice koja je potrebna za sanacijski fond? Hvala. Dozvolite da krenem sa E, prvim pitanjem vezano uz informacije koje su dane u intervju u Bloombergu. Možete spekulirati o svakakvim poveznicama, ali moram reći to vrlo jasno. Novinar me je u intervju pitao nešto što je vezano uz citiranje Banko Popular i pad njihovih e, dionica i sve što sam ja rekla je da je Banko Popular jedna od banaka koju promatramo kao i mnoge druge banke. Ja nisam u intervjuu otkrila nikakve e, druge e, informacije. Dakle, mislim da svojom izjavom nisam bila okidač ni za kakav nastavak rasprave o Banko Popular. Što se tiče izvješća Deloitte, kao prvo moram reći da se ne slažem s vama da smo vidjeli i nestabilnost na tržištu. Mislim da nakon sanacije Banko Popular jedna stvar koju među ostalim e, su priznali španjolski kolege jest da niti države, niti banke nisu osjetile učinak toga. Postojale su neke banke koje su ljudi onda promotrili i rekli a što je s ovom bankom, ali mislim da je to e, normalna situacija na tržištu gdje su stvari pod lupom i mislim da stabilnost nije bila pod rizikom nakon sanacije Banko Popular. Mi smo vezano uz Deloitovo izvješće u nekoliko navrata rekli da imamo panel postoje e, dva odvojena procesa vrednovanja mi smo ih dali e, u oba slučaja jednom te istom društvu. Ja ne mogu sada reći da ćemo u budućnosti imati tu situaciju da imamo jedno društvo koje obavlja oba procesa vrednovanja ili će se taj proces e, promijeniti, ali meni se ovo čini razumnim također uzimajući u obzir broj mogućih društava koja se mogu uzeti u obzir za obavljanje tog postupka. Što se tiče pitanja vezanog uz transparentnost, kao što sam već rekla, mi nastojimo iznaći način da objavimo one dijelove Deloitove mm, evaluacije, odnosno vrednovanja, e, koji nisu povjerljivi i kada ta situacija bude jasna, mi ćemo to objaviti na našoj internetskoj stranici kako bi svi to mogli pročitati, ali ponavljam, to će biti samo onaj dio koji nije povjerljiv. Što se tiče Edisa i e, jedinstvenog sanacijskog fonda, mislim da to nije nešto što je na meni, ta odluka nije na meni, ono što zapravo želimo je imati e, zaštitni mehanizam vezano za jedinstveni e, sanacijski fond. E, obećano je da je taj zaštitni mehanizam ili kočnica potrebna u kasnoj finalnoj fazi nakon mutualizacije fonda. Hoće li EDIS u određenom trenutku biti s time povezan, to je zapravo nešto na vama kao su zakonodavcima da odlučite. Hvala. Razumijemo da će komisija zapravo predložiti backstop za bankovnu uniju, uključujući i EDIS. Gospodin Tremoza, spontano javljanje za riječ. Dobrodošli još jedan puta na ova naša sastanak. Imam dva kratka pitanja za vas. I e, usput vam želim puno sreće i u vašem daljem radu sljedeće godine. Vrlo kratko dva pitanja. Prvo pitanje. Što možemo zapravo naučiti o Banko Popular i iz Banko Popular? Možda sljedeći puta kad imate banku, koja se nađa pred jedinstvenim sanacijskim odborom, možda nećete trebati 48 minuta da donesete odluku, već 48 sati. To znači da trebaju postojati određena pravila ili treba definirati određena pravila za vlade jer to vama treba. Dakle, mene zanima što o tome mislite. Što se tiče Deloitovog izvješća, ako Europski sud pita za potpuno Deloitovo izvješće, hoće li jedinstveni sanacijski odbor postupiti u skladu sa zahtjevom Europskog suda? E, stvari su vrlo jednostavne. SRB poštuje želje Europskoga suda nedvojbeno. Dakle, kada bi Europski sud došao do toga zaključka, onda bih ja zatražila od naših pravnika još jednom, ali vrlo jasno, da poštuju odluku suda. Također, mi e, također poštujemo i e, odluke panela stručnjaka, takozvanog peer panela. Međutim, on je zapravo uistinu podržao našu odluku i rekli su nam da budemo vrlo obzirni i pažljivi jer se radi o osjetljivim informacijama. Što se tiče ovog prvog pitanja, trebalo nam je više od 48 minuta, provali smo jednu noć, ali ne 48 sati. Jedan od argumenata koje smo mi iznijeli bio je da se treba pobrinuti da u slučaju da banka propadne usred tjedna, da imamo kao krajnje rješenje mogućnost korištenja moratorija e, koje sanacijske e, tijela mogu koristiti. To je prijedlog, opći prijedlog o kojem treba razmisliti, treba vidjeti koji su argumenti za i protiv. Ali to bi mogao biti instrument koji bi nam mogao pomoći da od utorka ili srijede dođemo do vikenda kako bismo si kupili vrijeme, odnosno kako bismo dobili na vremenu. Nadam se da sam odgovorila na sva vaša pitanja. Hvala lijepa. Općenito hvala i na dobroj institucijskoj suradnji sa Europskim parlamentom. Ona je dobra. Nadamo se da sljedeći korak vezano uz Deloitov izvješće će još dodatno poboljšati tu suradnju i unijeti što veću razinu transparentnosti koliko je moguće. Pozitivno je da ne isključujete da tu mogućnost da u budućnosti imate e, dva društva, odnosno dva tijela koja rade svako na jednom od ova dva izvješća nakon glasovanja vezano uz ishod nastavit ćemo dijalog o ovom pitanju. Hvala vam lijepa što ste došli na ovo saslušanje. Sada ćemo napraviti vrlo kratku stanku kako bismo omogućili zastupnicima da uđu i krećemo sa glasovanjem uključujući i e, potvrđivanje mandata gospođe Koenig.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

Chair, can we vote? Možemo li glasat? Evo, možemo li sad e, samo testirati e, da vidimo da li funkcionira elektronsko glasanje. Dakle, otvoreno je za test. Dakle, koliko vidim, 29, 32, 33, puno ljudi nedostaje. Nema ih, molimo vas lijepo da nam dođete, pridružite nam se, sjednite na svoja mjesta, redovni članovi sa svojim karticama za glasanje. Still, I, Evo. Ok. Dobro. Zatvaram, završen je naš test i možemo početi sa prvim glasanjem, a to je imenovanje ponovno, dakle imenovanje Elke König na čelo jedinstvenog sanacijskog odbora. To je tajno glasanje. I kao što znate, plus je da su Dakle, mm, crveno je ne i ko se suzdržava, suzdržava se od glasanja. To je to. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno. 31 za, 9 protiv, 0 suzdržanih. Dakle, Elke König, predsjednica Jedinstvenog sanacijskog odbora, je se predlaže za produžetak mandata, odnosno ponovno imenovanje na pet godina. A sad prelazimo na nacrt mišljenja o e-kartici. Imat sad poimenično glasanje o prvom amandmanu. Jer ako se to odbije, onda nam zapravo otpada cijelo glasanje jer se odbija kompletno mišljenje. Ne znam da li se netko javio za riječ, nije. Dakle, prvo je direktiva. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. Dakle, prijedlog je odbijen i sve pada. A isto ćemo učiniti i za uredbu o Europskoj kartici e-usluga. Dakle, ista procedura, otvoreno je glasanje poimenično. Vote is closed na glasanje. Isti rezultat, 24 za, 16 protiv, 0 suzdržanih, dakle odbija se. Pada prijedlog. Sad prelazimo na imamo preventivni okviri, restrukturiranja, druge prilike i tako dalje. Dakle, oni koji su za, protiv, amandman prvi bi idemo provjeriti. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Amandman 118 za protiv, provjera, imate ovdje otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 009, 119 za, protiv, to moramo provjeriti, ne vidim dobro. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amantman 120 za. Protiv. Ponovno provjera, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Dakle, nerješeno. Prema tome, isti broj glasova, znači odbija se. 122, 121 i 122 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, Moramo provjeriti, žao mi je glasanje otvoreno. 1, 2, 3. Zatvoreno glasanje. Odbija se. 1, 2, 4. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1, 2, 5. Za. Protiv. čudna politička kombinacija, idemo provjeravati. Glasanje je otvoreno. Sto dvadeset pet. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 130 za, protiv, provjera 130. amandmana, izvolite, glasanje otvoreno. Zatvorena. Odbija se. To je bilo 130, zar ne? Da. Onda 131 za. Protiv. Mislim da imamo opet istu većinu, ali provjeravamo 131. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Ajajaj. aj, aj vi gdje ću ga uključiti. Dobro, amantman 120. Za, protiv, suzdržani, usvoja se amantman 133. Za, protiv, vidim ECR je za, dakle glasanje je otvoreno. Da provjerimo. Imamo ovdje zaista vrlo raznolike i struke kombinacije. Glasanje je zatvoreno, ali odbija se. Sad imamo 21 za, protiv suzdržani usvaja se. 134 za, protiv suzdržani odbija se. 135 pučani i socijaldemokrati jedni i drugi protiv. Ali to je bila vaša ruka, zar ne? Onda je, sam bio pravo što smo išli provjeravati, jer vi ste glasali s prvaš. teško je prebaciti vas na ljevicu, ali eto, ide to. Dakle, glasanje je otvoreno. Vidio sam kako vam ruka slijedi. Dobro. Jasno usvojeno, bit će tako, je. Zatvoreno je, usvojeno. Dosta na knap, ali je usvojeno. 135 za, protiv, suzdržani odbija se. 136 za, protiv, suzdržani provjeravamo. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 137 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Evo. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Ali vrlo na knapu. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, dakle 140 za, protiv, mislim da je odbijeno, ali idemo provjeriti otvoreno glasanje. Elektronsko izvolite. Zatvoreno. Dakle, odbija se. Amandman 22. Za, protiv. Provjeravamo 22. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 23 za, protiv. Provjeravamo 23. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, želite provjeriti? 27. dobro, provjeravamo 27. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. 151 za. Protiv. Ne vidim zelene, znači idemo provjeravati 151. Glasanje je otvoreno. Pokažite svoje ruke. Evo, manje ih je nego inače. A raspodjela mjesečne distribucije presloženom da bih to vidio. Glasanje je zatvoreno, odbija se. 152 sada, za, protiv, suzdržano usvaja se. 153, za, protiv, idemo provjeravati 153, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Opet imamo situaciju nerješeno, znači odbija se. 172 za, protiv, moramo provjeravati. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Ponovno imamo nerješenu situaciju, isti broj glasova, znači odbija se. 156 za, protiv, provjeravamo, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 28 za. Protiv. Idemo provjeriti, ali provjeravamo 28. Ja mislim da je usvan provjera. Pervanš, eh, rekli ste minus, ali sad glasate za. Dobro, glasanje je zatvoreno. uvjerljivo usvojeno. Dobro, zato je bilo malo zbrke malo prije. Sad 154. za. Protiv. sto provjera 154. Završeno glasanje ponovno imamo isti neodređeni, dakle nerazjašnjenu situaciju pa se odbija. 155 za, protiv, idemo provjeravati 155. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 158 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 57 za, protiv. Mislim da je usvojeno, ali provjeravamo 157. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. 159 za. Protiv. Provjera 159, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. A opet imamo ne, situaciju, znači odbija se. Kompromis C za, protiv, suzdržano osvaja se. Amandman 169 za, protiv. Provjeravamo 169 i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se jednim glasom. Dakle, glasamo i za 168 za, protiv, suzdržani, provjera 168, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Opet imamo ne, isti broj glasova, dakle odbija se kompromis a prostite, imamo usmeni amandman izvjestitelja. Dakle, glasamo s usmenim Amantmanom amandmanom za. Dakle, za, protiv, i usvaja se. Amantman 1, 32, za, protiv, suzdržani, odbija se, ali da provjerimo. Nije posve jasno. Dakle, 32. glasanje je otvoreno. Izvolite. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 174 i 176 za, protiv, provjeram. Zatvorno glasanje. Opet imamo isti broj glasova za jednu i drugu opciju, dakle odbija se. 178 za, protiv. Jesu socijaldemokrati za ili protiv? za. Pučani također za. Dakle, 178. usvaja se. 182. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbija se. 183. za protiv, suzdržani, odbija se. 184 za, protiv, suzdržani. Ne vidim šta je sa ECR-ovcima, dakle otvorno glasanje, provjeravamo, pokažite ruke. Zatvoreno. Odbija se. 185 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, provjera, mislim da se odbija, ali ajmo provjeriti. 33. provjeravamo. Glasanje je zaključeno. Rejected. Odbija se sa jednim glasom razlike. 8. 188 za, protiv. E, socijalisti su za, je li to točno? Suzdržani usvaja se. 189 za, protiv suzdržani usvaja se. 190 za, protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 191 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. 203 za, protiv, suzdržani, odbija se. 204 za, protiv, suzdržani, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se 205 za, protiv, suzdržani. Odbija se 206 za, protiv, suzdržani. Odbija se 207 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje 207. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Jednim glasom razlike. 208 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 209 za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. is Zatvaram. Usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 213 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 za, protiv, provjera. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Jednim glasom razlike. 215 za, protiv, suzdržani, pučani, za, Usvaja se. 216 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 216. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 217 za. Protiv. Provjera. 217. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvaram, odbija se. 218 za, protiv, suzdržani, odbija se. 219 za, liberali, za, 219, usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221 za, protiv, provjera. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, suzdržani, odbija se. 231 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 232 za, protiv, suzdržani, provjera. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jednim glasom razlike. 233 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 234 za, protiv. Provjera. 234. amandman otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 235 za, protiv, suzdržani, provjera, 235. amandman, otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 236 za, protiv, suzdržani odbija se. 237 za, protiv, suzdržani odbija se. 36 za, protiv, provjera. Ne dižete ruke dovoljno visoko. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 238 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 37 za. Protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Usvaja se. 239 za, protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 240 za, protiv. Provjera. 240. Otvoram glasovanje. Zatvaram, odbija se. 241 za, protiv, suzdržani, odbija se. 242 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 244 za, protiv, suzdržani, odbija se. 245 za, protiv, suzdržani, odbija se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za, protiv, suzdržani, odbija se. 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 249 za, protiv, provjera, otvoran glasovanje. Vote is closed. Adopted. Zatvaramo, usvaja se. 250 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 252 za, protiv. 251 se ne razmatra. 252 provjera. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 253 za. Protiv. Provjera. Neutoran glasovanje. Vote closed. Zatvoram. Odbija se. 39 za. Protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. zatvaramo usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. 258 za, protiv. Provjera 258. Mislim da je odbijen, ali nisam siguran. Yeah, no, Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 259 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram. Izjednačeno, dakle odbija se. 260 za, povučen je. Dakle, 261. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. SID su bili za, u redu, 262. za, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 263 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 265 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 266 za, protiv su... Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote Zatvoram. Odbija se. Jednim glasom razlike. 41 za, protiv suzdržani usvaja se. 42 za, protiv. Suzdržani. Usvaja se. 267 za, protiv, suzdržani. Provjera. Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. 267. Zatvaram glasovanje. Da, odbijeno je. 268 za, protiv, suzdržani odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 269 za, protiv, provjera. 269 je amandman otvoran glasovanje. A, ok, you are in favor. Sorry, I haven't seen that. Nisam vidio da ste vi za. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. 270 za, protiv, provjera. 270 je amandman otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 44 za, protiv suzdržani usvoja se. 45 za, protiv suzdržani usvoja se. 46 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H za, protiv suzdržani usvaja se. 274 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis I za protiv suzdržani usvaja se, 282 za protiv suzdržani usvaja se, 283 za protiv suzdržani provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis J sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. 292 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram, odbija se. 56 i 60 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 293 se ne razmatra. 57 za, protiv suzdržani usvaja se. 58 za, protiv provjera. otvoran glasovanje. Zatvoram. Usvaja se 59 za, protiv. Provjera 59, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 296 za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram. Izjednačeno odbija se, dakle, 295 za provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 297 za provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 298 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67 za, protiv, Provjera, 67. amandman, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 68 za. Ponavljam, 68 za. Protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se 69 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78. amandman za, protiv, Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis P za protiv suzdržani. Usvaja se. 81 za protiv suzdržani. Odbija se. 82, 83 skupno za protiv provjera. 82 i 83. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 7 za, protiv. Što kažu pučani, protiv, odbija se. Amandman 84 za, protiv. Provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Želite provjeriti sedmi amandman, jer smo upravo glasovali o 84. Dakle, sedmi amandman provjera, otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Kompromis kve za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 88 za, protiv, provjera, Otvaram glasovanje. zatoram Usvaja se. 89 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis R za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 10 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 96 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 97 za protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, provjera. 100. amandman, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 101 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 102 za. Protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 103 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 104 za protiv, suzdržani, provjera, otvoram glasovanje. Mislim da je odbijeno, ali nisam vidio ruke zelenih. Zatvoran glasovanje, 104. amandman, odbija se jednim glasom razlike. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 106 za, protiv, provjera, 106. amandman, otvoran glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Kompromis est za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis T za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 14 za, protiv, ALDE za, pro usvaja se ako su liberali za 102 za protiv suzdržani usvaja se 113 za protiv suzdržani usvaja se 115 za protiv provjera otvaram glasovanje zatvaram Usvaja se 114 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 16 za, protiv, suzdržani. E, odbija se 115 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 116 za, protiv, provjera. 116. amandman, otvoram glasovanje. Odbija se jednim glasom razlike. Prijedlog komisije u cijelosti s izmjenama poimenično. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Is adopted 33 in favor. Zatvoram glasovanje. Dakle, 33 za, 2 protiv, 4 suzdržana. Čestitke izvjestitelju. I na kraju Imamo e, tekst bez prigovora. Skupno. Dakle, to je usvajanje preporuke za rano prihvaćanje bez prigovora, sve zajedno, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Dakle, glasovanje o tekstu u cijelosti poimenično, otvoram glasovanje. Vote is closed. Adopted. 33 in favor, 1 against, 3 abstain. Usvaja se 33 glasa za, 1 protiv, 3 suzdržana. Hvala. Moram sada predati predsjedavanje radovima. mis? Ja.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 So, dear um, Dragi kolege, ja sam još uvijek ovdje, jer danas nije baš uobičajen dan, pa se stvari mijenjaju iz minute u minutu. Razvoj događaja je složen. Pozdravljam eh, Masima Bordinjona člana uprave Europskog fiskalnog odbora koji je ljubazno prihvatio naš poziv da sudjeluje na današnjoj razmjeni mišljenja sa članovima odbora Ekon. On će govoriti u ime profesora Tajgesena koji je morao odbiti poziv e, zbog e, promjene u zadnji tren za sastanak Eurogrupe gdje on sada govori vezano uz isto pitanje. Već smo imali tu razmjenu mišljenja sa profesorom Tajgesenom u srpnju, kada je nakon svojeg imenovanja ljubazno prihvatio naš poziv da dođe u odbor Ekona i kako bi rekao kakvo je stajalište Europskog fiskalnog odbora u ključnom trenutku europskog semestra. Europski fiskalni odbor sada je 15. studenog 2017. objavio svoje prvogodišnje izvješće i u njemu se nalazi pregled načina na koji se implementira e, europski fiskalni okvir, e, naglašavaju se koje su njegove manjkavosti i govori se o mogućim budućim poboljšanjima. Daću najprije riječ Masimu, a nakon toga ću otvoriti raspravu za komentare naših članova. Hvala lijepa na pozivu. Zahvaljujem imene Nilsa i cijelog odbora. Ono što ću ja učiniti je održati kratku prezentaciju godišnjeg izvješća koji smo predstavili kao što je spomenuto 15. studenog 2017. I nadam se da su svi dobili primjerak izvješća. Ako ne, možete ga skinuti sa naše internetske stranice. O čemu se radi u ovom izvješću? Nadam se da uspijevate vidjeti što se nalazi na ekranu. Godišnje izvješće zapravo daje pregled zadataka u sklopu mandata Europskog fiskalnog odbora. Prva stvar koju trebamo činiti jest evaluacija provedbe fiskalnog okvira Europske unije. To je ono što činimo u drugom odjeljku, a posebice se u drugom odjeljku Eh, usredotočavamo na procjenu učinka i politički savjest koju je komisija dala u listopadu 2015. godine vezano uz zaključke e, koji su doneseni i osvrćemo se dakle na studiju učinka i na rezultate i ishod preporuke od prijašnjih godina e, iz proljeća 2017. godine. E, sami znate da smo osnovani e, krajem 2016. godine, počeli smo raditi tek u ožujku ove. Ovo je naše prvo izvješće i od nas se traži da svake godine proizvedemo godišnje izvješće plus još neke dokumente. Druga stvar koja je sastavni dio našeg mandata je suradnja sa nacionalnim fiskalnim vijećima u cilju razmjene dobre prakse. To je ono čime se bavimo u trećem odjeku taj je odjeljak zapravo posvećen analizi ponašanja neovisnih fiskalnih institucija koje su, kao što mnogi od vas znaju, uvedene kao rezultat fiskalnog sporazuma 2012. godine. Neke su zapravo već imale stare institucije, neke su ih revidirale, a neke su zapravo uvele u potpuno nove institucije. To je e, zaista jedna značajna novela. Posebice se osvrćemo na Irsku i Dansku instituciju. Irska je potpuno nova, a Danska ima mnogo dužu povijest. Zatim, treća stvar koja se od nas traži u sklopu našeg mandata je dati savjet komisiji vezano uz e, razumno najbolje stajalište vezano uz eurozonu europodručje i to je dakle ponovno ono što je od nas zatraženo da napravimo i u retrospektivnom i u prospektivnom smislu. Retrospektivno e, zapravo smo se osvrnuli na ono što se događalo u 2016. godini. Zapravo se postavlja pitanje jesu li preporuke koje je komisija dala država članicama E, potvrđene, e, jesu li te makroekonomske e, prognoze potvrđene u skladu sa ex ante vrednovanjem i je li euro zona kao takva ispoštovala te preporuke, a zatim moramo dati prospektivno stajalište vezano za sljedeću godinu, konkretno 2018. godinu, ali to smo već učinili u dokumentu koji je objavljen u lipnju 2017. Zaključno, također dajemo prijedloge za budući razvoj fiskalnog okvira Europske unije, to činimo u petom odjeljku našega izvješća. Evo, to je uglavnom struktura izvješća i to je način na koji je izvješće organizirano. Koje su glavne poruke godišnjeg izvješća? Prva poruka je da kad se osvrnemo na ono što se dogodilo, ne samo na 2016. godinu, već općenito na nekoliko proteklih godina, da se jasno pokazuje da su to bile vrlo zahtjevne i E, teške godine za u fiskalnom smislu i na e, nacionalnoj međunarodnoj razini. Nakon završetka velike krize došlo je do određenog oporavka u određenim zemljama koje su to postigle mnogo brže nego druge. Još uvijek međutim postoji snažno nasljeđe krize a e, Prag je bio prilično nizak. Dakle, bilo kakva teška situacija koja rezultira donošenjem neke teške odluke je uglavnom bila utemeljena na tome trebamo li se držati preporuka za makroekonomske aspekte ili možda trebamo malo e, fleksibilizirati e, pravila ili trebamo ići pak u nekom drugom smjeru i uvesti primjenu vrlo strog pravila gdje se onda naravno javlja problem potkopavanja oporavka koji je još uvijek bio krhki i 2016. godine gdje je rizik još uvijek bio prilično visok. Naš opći zaključak jest da se pakt e, o stabilnosti i rastu primjenjivao fleksibilno i uz diskrecijske odluke. To je dovelo zapravo do fiskalnog stajališta koji je općenito gledano bilo odgovarajuće za eurozonu, ali ne na razini zemalja. Naime, određene zemlje trebale su e, raditi na stabilnosti, a ne na održivosti, dok su pak druge zemlje zapravo trebale više raditi na održivosti, a nisu se bavile stabilizacijom. Još jedna stvar, još jedan zaključak koji smo navali jest da pravila i postupci su sada vrlo složeni i kao takvi trebaju biti poimani, e, oni su postali složenima nakon određenih promjena i odluka koje su donesene na razini komisije. Diskrecijske odluke i prosuđivanje zapravo su bili vrlo istaknuti a s druge strane to je išlo na e, uštrb transparentnosti i predvidljivosti. Kao što sami znate, ne postoji nešto što vam omogućuje da baš u potpunosti, odnosno što vas obvezuje da u potpunosti se držite baš svih pravila, dakle ipak postoji nekakav manevarski prostor, međutim činjenica je da je to išlo ipak na uštrb transparentnosti e, i predvidljivosti i tu je bio nekakav trade-off. Jedan opći zaključak e, oko kojeg smo uglavnom izgradili svoj e, drugi odjeljak, a zatim ponovno i peti odjeljak izvješća, jeste da postoji određeni prostor za pobašanje vezano uz fiskalni okvir Europske unije i unutar okvira sadašnjega kako je sada postavljen, a isto i on kraj njega. E, pritom za eventualne promjene unutar okvira nije nužno uvoditi nekakve opsežne zakonodavne promjene da bi se te promjene ostvarile. Što se tiče sporazuma o stabilizaciji i rastu za 2016. godinu, pogledajte li što je komisija rekla, proučavajući proračunske planove e, u 2015. godini, komisija je zapravo rekla da postoji nekoliko rizika e, koji bi mogli dovesti do nesukladnosti u određenim zemljama. Radilo se o zemljama u kojima je trebalo uvesti određene korekcije. Kakva je bila situacija u 2017. godini? E, uglavnom, e, postoji visoka razina sukladnosti. Iako je 2015. godine postojao određeni rizik, ili je barem takav bio dojam, 2017. godine opće zaključak komisije bilo je da je sukladnost uglavnom bila u redu. To nije bilo toliko zbog snažnog gospodarskog rasta, jer stražan stvarni gospodarski rast bio je zapravo u skladu u velikoj mjeni sa prognozama koje je komisija dala 2015. godine. Iako je nominalna stopa rasta zapravo bila niža, zato što su pragovi mnogo niži nego što se očekivalo, rizik nesukladnosti e, posebice vezano uz Eh, od pitanja koja su brinula komisiju 2015. godine zapravo je odrađen i postojala je veća fleksibilnost. Eh, kad se govori o zemljama koje nisu bile sukladne, dozvoljeno im je dodatno vrijeme da postanu sukladnima i isto tako otkazane su sankcije. Konkretno se to radilo u Španjolskoj i Portugaloj. Zaključak jest zapravo da je provedba, odnosno primjena pakta o stabilizaciji i rastu nije savršena, ali nije bilo značajnije grešaka. Što se po time misli? To znači da čak i nesavršano primjenjena pravila su ipak bolja od apsolutno nepostojanja pravila ili vrlo stroge interpretacije, odnosno tumačenja pravila. Naravno, svi znaju da mi ne znamo što će se konkretno dogoditi, čovjek se mora oslanjati na činjenice što je uvijek teško, međutim u ovome trenutku ne možemo, um, ne sumnjamo da bi situacija bila gora, da su se pravila primjenjivala ili fleksibilnije ili puno od načina koje se zapravo jesu primjenjivala. Postoje dva pokazatelja za prosudbu sukladnosti. Za zemlje koje su zapravo u preventivnom traku, trenutačno postoje dva pokazatelja kojima se može provjeriti je li ta zemlja sukladna ili nije. U smislu značajnog odstupanja, to su prvo e, procjene strukturalne ravnoteže i e, druga stvar je EBE. Činjenica jest da e, kada se govori o implikacijama koje postoje za određenu zemlju, ne možete uvijek zapravo stvari primjenjivati na jednaki način, analizirati na jedan način. Tako da smo zapravo pronašli da objašnjenje za jedan pokazatelj umjesto drugoga i obrnuto nije bilo u potpunosti dosljedno od zemlje do zemlje. Postojali su i specifični slučajevi primjerice za e, klauzulu o fleksibilnosti za Italiju. Znate i sami da je prihvatljivost uvjetovana vezano uz stvarnu provedbu strukturnih reformi. Postoji ex post procjena koja nije dovela do definitivnih rezultata. vezano uz provedbu strukturnih e, reformi komisija se posebice osvrnula na pitanje e, reforme mirovinskog sustava. Što se pak tiče e, postupka u slučaju prekomjernog deficita za Španjolsku i Portugal, došlo je do određenog kašnjenja u odnosu na planirani postupak. Već u svibnju 2016. godine komisija je zapravo donijela zaključak da nisu poduzete nikakvi efikasni koraci, Međutim, tri, četiri mjeseca kasnije dala je preporuku koja zapravo nije bila u skladu sa postojećim eh, preporukama vijeća. Eh, zatim eh, je, moramo reći, stopa, odnosno smanjenje stope zaduženosti u većem broju zemalja bilo na nezadovoljavajućoj razini zbog vrlo, no zbog toga nije pokrenut nikakav postupak, zato što postoji vrlo široko tumačenje e, ovog pojma ostali relevantni čimbenici, iako zapravo zbog situacije u 2016. godini e, u ovoj je bilo mnogo teže smanjiti nominalnu razinu duga i također imali smo određeni broj problema zato što je jedan dio država zapravo imao na čelu tehničke vlade tako da zapravo nije bilo na vrijeme predstavljenih proračunskih planova niti se moglo razgovarati u kojoj mjeri e, možete obećati neke stvari u takvoj situaciji kad imate tehničku vladu e, ne možete obećavati previše. Što se tiče fiskalnog stajališta Smjernica koju je komisija dala i koju je vijeće dalo 2015. godine je zapravo bila dosta opća, neutralna, e, kompilirana fiskalna preporuka 2016. godine, ali je postojala značajna razina diferencijacije na nacionalnoj razini. U kontekstu vrlo krhkog oporavka nakon duge krize i još uvijek visokih e, omjera zaduženosti, te e, zapravo restriktivne monetarne politike monetarne politike zapravo su bile e, ograničene što znači da smo zapravo e, postigli nižu razinu nulte stope kamata. U odnosu na makroekonomsku situaciju zapravo kakav je bio ishod? Pa uglavnom e, većinski gledano u skladu sa smjernicama s obzirom na to da smo zapravo došli do eh, blago ekspanzivnog fiskalnog stajališta, međutim činjenica je da raspodjela po zemljama nije bila optimalna. Neke zemlje, eh, države članice koje su imale visoku, visoki rizik održivosti nisu u potpunosti bile sukladne sa zahtjevima i eh, zbog toga su im dani mnogo blaži zahtjevi. Također, fiskalna politika mogla je biti više usmjerena na podršku državama članicama sa fiskalnim prostorom koji se može više iskoristiti, ali činjenica je da e, sporazum o stabilizaciji i rastu zapravo nije e, je bio na neki način e, simetričan, nije zapravo tražio E, ekspanziju. Za zemlje koje su imale prekomjerne rezultate, on nije mogao primjerice e, nametnuti obvezu veće potrošnje. A što se tiče napetosti, one će biti zapravo tu prisutne tako dugo dok Europska monetarna unija zapravo e, ima situaciju u kojoj ima jedinstvenu politiku na europskoj razini koja se onda diferencira na razini država članica. E, s obzirom na vremenska ograničenja nismo imali prilike provjeriti e, pojedinačno e, ponašanje svih neovisnih fiskalnih institucija u svim državama članicama. Razmotrili smo dvije, no mislimo da svejedno možemo dati neke preporuke. Jedna od stvari koja se može primijetiti je da neovisna tijela bolje rade u onim zemljama u kojima formalno i neformalno postoji žalbeni postupak. Radi se o tijelima koja su savjetodavna, nisu kreatori politike, međutim važno je da vlada reagira na komentare e, tih fiskalnih institucija. Dakle, bilo kakav postupak u kojem vlada na neki način reagira na ono što tijelo kaže, i to rezultira zapravo nekakvim dijalogom vezano uz zaključke fiskalne institucije e, svakako polučuje bolje rezultate. Drugim riječima, e, situacija u kojoj se javno objavljuju razlozi zbog postojanja eventualne nesukladnosti mnogo je bolja od one gdje ne postoji ta razina transparentnosti. Ono što bismo zapravo mogli učiniti jest osnažiti taj postupak i primjerice postupak objašnjenja zbog čega je nužno provesti određene reforme. Vlada bi u tom smislu trebala reagirati pravovremeno i podrobno na komentare koje iznose neovisne fiskalne institucije. Zaključno, koje prijedloge dajemo za poboljšanje pakta o stabilizaciji i rastu? Neki od tih prijedloga vrlo se jednostavno zapravo mogu uvesti i ne traže nikakve značajne promjene u trenutašnjoj zakonodavnoj strukturi. Druge pak preporuke vjerojatno traže velike promjene. Jedna stvar koju možemo učiniti jest jednostavno eliminirati određene asimetrične elemente koji postoje. Trenutačno sporazum o stabilizaciji i rastu daje simetriju između dobrih i loših vremena. Također između e, korektivnog traka i preventivnog traka. I tu imamo čitav niz prijedloga kako bi se zapravo to smanjilo. Ako se gospodarstvo oporavi, zemlja može stvoriti fiskalni prostor koji joj omogućuje da bude spremna za budući pad, a da pritom ne dovede u pitanje održivost javnih financija. Druga stvar, sankcije ne funkcioniraju. De facto, jedna od najčešćih kritika koje smo čuli u vezi sa e, paktom o stabilnosti i rastu. Sankcije se nikad nisu primjenjivale, stoga pakt zapravo nije funkcionirao. Mi se s tim ne slažemo. Jer čak i ako postoji prijetnja sankcije, e, to ima određeni trošak za nečiju reputaciju. S druge pak strane, jako je teško nametnuti sankcije suverenim državama. Dakle, ono što mi iznosimo kao argument u izvješću jest da zamjenjujemo sankcije sa nekakvom vrstom uvjetovanosti. To je zapravo preporuka. Nekakva vrsta uvjetovanosti vezano uz primjerice izdatke iz strukturnog fonda i slično. Znamo da oni nisu od pretjerano velike važnosti za određeni broj zemalja, ali možda bismo zapravo trebali povećati uvjetovanost i povezati je sa cijelim europskim proračunom. Naravno, ako idemo u smjeru većeg fiskalnog kapaciteta na europskoj razini i to također treba biti uvjetovano povezano sa poštovanjem pakta to je još jedan aspekt koji se može poboljšati. Također smo pokušali povezati ova dva elementa koja postoje u europskom zakonodavstvu, a to je e, postupak u slučaju e, makroekonomsko neravnoteže i pakt o stabilnosti i rastu. prilagodba srednjoročnom cilju trebala bi zapravo ovisiti o tome postoji li postupak e, u slučaju makroekonomske neravnoteže. I na kraju vezano uz složenost i transparentnost. Tu postoji različiti niz preporuka, ali sve bi one tražile izmjene ugovora. Jedna stvar koju mislimo je da bismo trebali pokušati pojednostaviti pravila, zato što su ona u ovoj fazi zaista postala presložena i možda bismo zapravo trebali uzeti u obzir određeni broj pravila u slučaju kriznih situacija koje sada treba specificirati ili ih zamijeniti mnogo jednostavnijim, općenitijim mogućnostima za izlazak iz negativne situacije. Međutim, klauzula o takvom rješenju tražila bi određene promjene. Kad, na primjer, jedna zemlja zatraži escape clause, trebala bi postojati nekakva mogućnost dobivanja neovisnog savjeta i tada bi komisija i vijeće političko tijelo donijeli svoje odluke. E, također govorimo o stabilizaciji eurozone. A ispričavam se, prebrsam. Evo, evo, sad ću završiti. Ne, ne, ne, nastavite, ali nastojite biti što brži što možete a ispričavam se, nisam uopće vidio da postoji određeno vremensko ograničenje. Dakle, ovdje kažemo da zbog e, svih problema trenutačno u europodručju treba paziti da europodručje bude što um, otpornije, postoje određeni troškovi koji se javljaju, koji su vezani u simetriju i asimetriju. Trenutačno smo se fokusirali na prijedlog koji je nedavno iznijela Europska komisija. Većina prijedloga još uvijek nije jasno definirana, međutim vode se rasprave o o europskom mehanizmu suosiguranja ili o programu zaštite investicija. Dakle, raspravljamo o tim temama. Trenutačno zbog određenih broja razloga u izvješću zauzimamo stajalište da program zaštite investicija trenutačno izgleda kao uvjedljivija alternativa zato što bi zapravo podržao i kvalitetniji rast i osnažio potražnju. U svakom slučaju ovime ću zaključiti svoje izlaganje. Već sam vam rekao što se e, događa. Mislim da zaista nema potrebe da sada idem dalje jer ovi zaključci će samo ponoviti ono s čime sam vas već upoznao. Hvala lijepa. Hvala lijepa na prezentaciji, hvala na izvješću Europskog fiskalnog odbora koji je vrlo zanimljivo. E, vrlo uravnoteženo. Ja se možda ne slažem sa svima u potpunosti, 100% e, i to je možda slučaj s drugim, ali u svakom slučaju mislim da se radi o kvalitetnom, uravnoteženom izvješću i da trebamo uzeti u obzir visoku razinu nesavršenosti pravila našeg sadašnjeg sustava. S druge strane, važno je pronaći pravu ravnotežu između predvidljivosti, fleksibilnosti i jednostavnosti, a to svakako nije lako i treba uzeti u obzir i naš e, trenutačni konstitutivni okvir gdje imamo suverene države, zajednička pravila, ali isto tako i pravila koja imaju posebni status uzeti sve to u obzir nije jednostavno i mislim da je možda način na koji je komisija pokušavala postići ravnotežu između svih elemenata u posljednjih par godina nešto što nije savršeno, ali mislim da e, bi bilo gore da to nisu učinili. E, ono što ste i sami rekli i nesavršenost ponekad može se činiti kao mudrim putem u određenom broju slučajeva. No, međutim, mi još uvijek trebamo naša pravila, e, iako nisu savršene, ako nisu jednostavna, treba ih međutim poboljšati i to je vrlo zanimljivo. Vaši prijedlozi su u tom smislu vrlo zanimljivi. Naravno, e, zastupnik, e, zastupnici imaju pravo e, zapravo izraziti svoje mišljenje. Postupak compliant respect, dakle biti sukladnim i poštovati, jest razumljivo koristan, ali još uvijek je složen u svakom slučaju i sami znate da je zapravo fiskalno pitanje u cijelom tom kontekstu izuzetno važno. A sada dajemo riječ našim zastupnicima, najprije EPP, a zatim SND. Hvala lijepo. Mala je iznenađujuće zapravo da pučana nema, ali slažem se. Slažem se svim ovim što je rekao naš predsjednik, Naime, to je vrlo uravnoteženo izvješće i ponovno hvala na vašoj opsežnoj prezentaciji. Podsjetila me na to da je komisija zapravo objavila već jednu preporuku u vezi sa ove prve preporuke i to za Njemačku da investira više i da 50 milijardi slaže se s vašom zaključkom da je fiskalno stajalište uglavnom prihvaćeno, ali ne na razini zemalja. To je da prvo u skladu s onim prijedlozima koje je dala komisija. Međutim, za vrijeme prezentacije sam se pitao kako bi ta pravila mogli učiniti simetričnim. Vi ste govorili o tome, ali imali smo i primjere i onda je bio dobar prijedlog za suprotno, jel da ne, a onda je bio dobar prijedlog komisije, međutim jednostavno su ga ignorirali. Pa onda da krenemo na ovo šire pitanje. Čula sam da ste govorili o pojednostavljivanju pravila ili da pokušate nekako definirati brzinu da se dosegne ovaj MTO, dakle taj srednjoročni ciljevi. Međutim, što se tiče ravnoteže i središnjeg fiskalnog kapaciteta koji se zapravo u vašem sažetku vodi, jer jedan centralizirani fiskalni mehanizam bi dao veću stabilnost čitavom europskom području. I naravno, slažem se u makroekonomskom gledano, a kad dođemo do sljedeće krize mi ćemo biti prilično bespomoćni vidimo da je monetarna politika došla do kraja svog, nazovimo to, političkog mandata. Da mnoge države jednostavno nisu u stanju decentralizirati ovu razinu kako bi mogli voditi adekvatnu proračunsku politiku, da budu stabilni. Pa onda razmišljamo o tome što je važnije, decentralizirana fiskalni kapacitet ili jednostavno provođenje i nametanje i provođenje pravila, propisa se nadam da će Europski fiskalni odbor i dalje davati opcije i alternative, ali da će zaista isticati ona pitanja koja su krucijalna, ključna za stabilnost Europske e, eurozone. Ne znam koliko imam vremena, no s obzirom da sam radio u Nizozemskoj u središnjem odboru uredu za planiranje gotovo deset godina, pitam se koje smo mi pouke iz toga izvukli po mom iskustvu, dok sam radio u tom središnjem uredu, je bilo kad su bili najjači učinci, onda su i političari morali donositi zapravo prave odluke, ali oni su tada okljevali i to je i to je bio problem. A vi niste davali gotova rješenja, naravno nego opcije. I to Zbog toga je, mislim, pozicija e, vašeg odbora fiskalnog još uvijek za mnoge ljude prvenstveno politička. Međutim, mi se slažem s tim da se daju opcije, pa da onda politika donese svoje odluke u kom smjeru želi ići. Hvala. Vjerojatno bi mogao sljedeće reći. Nama zapravo treba oboje. I više simplifikacije propisa, ali i više decentralizacije fiskalnih kapaciteta. Ali da krenemo sa ovim što ste prvo govorili. Da, mislim da imamo problem u ovom paktu za stabilnost i rast. Jer zemlja koja pretjera jednostavno nije više pod pravnim obvezama i prema tome nemamo nikakvih alatki niti bilo kakvih pravnih sredstava kojima bi je mogli primorati da više troši ili iskoristi više fiskalnog prostora koji ima slobode. Jedini način, jedini, mm, jedino što možemo na europskoj razini učiniti je da se uvede neka vrsta koordinacije u nacionalnu fiskalnu politiku, ali oni zapravo to iskreno ne žele. Pa sada ako se referirate na to, onda doista je, komisija je dala prijedloge Njemačkoj i Nizozemskoj i preporučila im da više troše, međutim oni su se oduprli i nisu prihvatile to. Dakle, kako možemo riješiti onda sim, simetriju, odnosno asimetriju? Jedan mogućnost bi bila da pokušamo uvesti neku vrstu upravo ove e, decentralizirane središnjeg fiskalnog kapaciteta ako neka zemlja odluči da zbog političkih razloga ili svojih preferencija ne želi trošiti novce, što onda učiniti? Nešto se mora učiniti. Dakle, ako bi to mogli zamijeniti sa decentraliziranom fiskalnom kapacitetom, onda bi to moglo u stanovitom smislu pomoć da se riješi taj problem. U trenutku, ovom trenutku u Europi ne govorimo zapravo o puno stvari. Mi ne raspravljamo o europskom proračunu, niti o velikom saveznom proračunu. Mi samo dajemo de facto neku vrst e, sugestija za kako biti stabilni i kakve mehanizme razviti da nas kod novih šokova, udaraca i kriza bolje sačuvaju. Ali to je otprilike to što mi se radi. I to osobito zbog toga i podupiremo upravo ovaj ovaj plan zaštite investicija jer jedna stvar koja znamo da je u svim u Europi, posebno u zemljama koje su posebno pogođene krizom, tamo vlade koje su se uskladile sa fiskalnim propisima je bilo da smanje svoje trošenje. To je bila posljedica, to je bilo najjednostavnije iz političkog aspekta. Ali dugoročno gledano je to bilo jako štetno. Čak i kratkoročno nije bilo dobro. Srednjoročno već štetno, dugoročno apsolutno štetno. Prema tome, jer onda nema rasta. Tako da bi tu trebali više napora uložiti. Sad, u odnosu na mi kao, dakle, jednostavno Europski fiskalni odbor govorimo više o fiskalnoj kapacitetu jer je to bliže našem mandatu i to je malo općenitija tema. Ali kad me pitate što je potrebno da eurozona postane otpornija, jasno je da fiskalna kapacitet je samo jedan od elemenata na koji se trebate fokusirati. Vam trebate preći na uniju kapitala i tako dalje. Znači moramo razviti više mehanizmama koji će nam neku vrstu osiguranja zajamčiti. A inače, slažem se s vama, se izlažemo riziku da nas sljedeći veliki šok i kriza pogodi koju teško da bi opstali, preživjeli. Hvala, Ramon Tremosa. Hvala lijepo. Vrlo kratko pitanje. Vidjeli smo nakon deset godina imamo, od kako je počeo s radom odbor, još uvijek imamo neke zemlje koje imaju visoki deficit i ne mogu dosegnuti ove limite i vrijednosti koje trebaju, granice od 3% i tako dalje. I sad e, vidimo da se vodi neka monetarna politika koja bi trebala to sve vratiti u normalitet. To znači da da se očekuje da će i financijski izdaci i troškovi za te zemlje biti veći. Ali što ako mehanizmi zaštite ne rade, kako biste onda reformirali svoja proračunska pravila, a da to sve bude učinkovitije ili nema nikakve nade? Što mislite pod eh, propisima, proračunskim propisima o europskim proračunskim propisima. Jer, da li mislite na fiskalne propise ili proračunske propise? To su dvije stvari. Dakle, fiskalne propisi to su one preporuke, ali što se tiče onog što ste govorili, mi, ja, mi se bar nadamo da ulazimo u neka normalnija vremena. I stanje u ovom trenutku, gospodarsko stanje u već mnogim zemljama se popravilo i popravlja pa mislim da je vrijeme da sad organiziramo, spostavimo strukture da to sve bolje funkcionira. Kako to treba bolje funkcionira? To znači da osiguramo da je recimo moja zemlja koja ima visok omjer zaduženosti i u drugim takvim zemljama koje imaju veliki deficit, da tamo to smanjimo, odnosno da smanjimo taj deficit, a to znači da se smanje i trošenje u ekonomskom žargonu biste rekli da je to vrijeme da se stavi jedan fiskalni, zaštitni sloj za budućnost. Ali mislim da pravila takva kakva jesu sad, čak i ako su neki put prekomplicirana, ipak već predviđaju, dozvoljavaju neki takav mehanizam. Ima tog prostora, te slobode diskrecijskog prava da se neki takvi mehanizmi uvedu. Ako im, da ne biste uletjeli u negativni proračunski ciklus. I ono što mi mislimo da je, što očekujemo da će fiskalna politika donijeti, napravi, to je da se dakle bore protiv e, cikličnosti. Jer kad ekonomiju pogodi, dakle bilo kakav šok i bilo kakva kriza, onda se moramo pripremiti za to, o tom stvar ga vidite recimo uglavnom u eurozoni je fiskalna politika bila uvijek protuciklična i sad e, morali smo naći kako bi izbjegli takve nam teške korekcije. E pa ako se ekonomija popravila što jest, što svi pokazatelji govore, onda je sad došao trenutak da se učini više u glede kontrole trošenja ili smanjenja duga. Trenutna fiskalne propisi nam omogućavaju različite mehanizme već. Znači, trebali bi koristiti možda i tamo gdje imamo situaciju asimetričnu da više e, zapnemo i više tamo radimo. Da, naravno, teško je. Mi smo sad u nekim novo normalnim vremenima. Novo normalnim dobrim vremenima, ali štednja i drastično rezanje je uvijek problem kako to uskladiti sa investicijama i, i naravno u cijelom društvu imamo isto tako društvo tendira, tome da se razilazi oko takvih stvari, divergiraju stajališta kao i navike i život i to je zbog toga jedna teška stanja Međutim, do bolje je naravno kad imate gospodarski rast nego kad ste u gospodarskoj stagnaciji ili čak recesiji. To je jasno uvijek bolje. Euh, euh, Hvala lijepo na prezentaciji. Ja sam još zaboravio kolegu Diego, izvolite, iz prve runde. Da, da, mislim, Miguel, imaš riječ jer si bio, naravno, poslije ćeš dobiti još riječ, ali moraju biti svi ovdje zastupljeni. Hvala lijepo, ja ću govoriti na portugalskom i bit ću isto vrlo krata kako, ne, kako bi stigli i druge kolege se javiti za riječ. Dva vrlo jednostavna pitanja. Ja sam ishodišno imao više pitanja, ali ograničio sam se. Prvo, zaštita investicija. Da li biste tu mogli nešto više o tome reći, ali po mogućnosti što jednostavnije nam to objasniti? Jer sama ta pomisao da imamo da sad investicije unesemo u gospodarski život, a da pritom se ne bavimo deficitom i ne smanjujemo deficit je vrlo zabrinjavajuće. Junckerov plan e, zahtjeva da se to vrlo složeno regulira. Drugo pitanje je pitanje poveza, poveznice između prekomjernog deficita i makroekonomske ravnoteže. Ako sam vas dobro shvatio, tu postoji jedna veza. Međutim, Malo je teško shvatiti kako bi se tu onda moglo e, iz tog, u to jedan službeni odnos, da kako bi se to moglo regulirati, da to bude potpuno službeno i da se ne komplicira dalje. Bilo bi mi drago da to možete isto malo još objasniti. U svakom slučaju hvala vam inače na vašoj prezentaciji i vašim objašnjenjima. Hvala lijepo. Da budemo otvoreni. U ovom trenutku ova vrsta prijedloga koje činimo, to smo mi zapravo malo čak i se osjećali neugodno zbog te situacije, nisu jako precizne naime. E, sad smo u ovom trenutku se bavimo još dokumentima komisije i pokušavamo ih malo još unaprijediti. Ali predlažemo da ne raspravljamo puno unaprijed o tome kako bi nama omogućili da donesemo svoju specifičnu procjenu svema. Mislim da je jasno da postoje različite potrebe. Kao prvo, vidimo da se investicije smanjuju svim zemljama eurozone, pa moramo nešto učiniti kako bi zaštitili te investicije. Junkerov plan je funkcionirao, radio je, ali uglavnom za privatne investicije. Prema to, a mi imamo, osjećamo potrebu da sad zaštitimo i javne investicije. Način na koji se to može postići, tu ima različitih e, preporuka, recimo da se koje kakvi fondovi koriste, u koje zemlje u dobrim vremenima investiraju i onda se to koristi za ona loša vremena, iz toga se izvlači novac za investicije ili da se to recimo veže za vrlo niske kamatne stope kako bi se i onda i potrošnja na taj način potaknula pa kroz to i, i investicije. Dakle, ideja, ideje su to ovako grubo iznesene, naravno to treba u detaljima razraditi, no svakako mi pozdravljamo što vijeće radi na tom dalje. Što se tiče procedure e, prekomjernog deficita, odnosno postizanja makroekonomske ravnoteže, Europa Europska komisija je tu zapravo uspjela povezati ponašanje fiskalno ponašanje države za ovaj, ovu proceduru. I u trenutku, ovom trenutku je, postoje već te procedure koje su krenule, ali jako je teško onda tu povezati izravno e, probleme u ponašanju nekih država i recimo manjke u makroekonomskoj ravnoteži. Naša poanta bi bila tu po tome da se možda malo više razgovara s tim zemljama jer e, ako želite zajamčiti održivost javnih financija, onda ne trebate djelovati toliko na kontroli javnog duga, nego više trebate učiniti njihovo gospodarstvo otpornim. Dakle, da se eliminiraju problemi makroekonomske nestabilnosti, da biste tome uspjeli, to znači da trebate povećati fiskalnu održivost a za to treba otpornije gospodarstvo. Mi tu pokušavamo naravno i mod, modificirati brzinu kojom biste trebali doći do ostvarenja svojih srednjoročnih e, ciljeva i uskladiti ih sa makroekonomskom uravnotežiti Ako želite odgoditi ostvarenje svojih srednjoročnih ciljeva ili ste zemlja koja ima preveliki javni dug, onda morate svakako uskladiti taj tempo kojim se krećete. Ali to su ovako putevi na kojima bi se moglo krenuti u ostvarenju po našoj ocjeni. Međutim, mislimo, dakle ne želimo anticipirati ono na čemu se još radi, ali mislimo da bi se ovo moglo postići. Hvala na ovom doprinosu našoj raspravi u trenutku kada ova pitanja su zapravo vrlo aktualna. Jer vi ipak imate nekakvu e, svakodnevnu ulogu nadzora, e, novo se strukturirano tijelo, međutim sve teme o kojima ste govorili su teme o kojim se još uvijek razmatra. razmatraju ih države članice, ali isto tako i komisija. Moje prvo konkretno pitanje je sljedeće je li vas komisija uključila u ta svoja razmatranja i isto tako u istome duhu kako radite sa nacionalnim tijelima i na koji način se zapravo strukturira, konstruira ta mreža s nacionalnim tijelima kako bi se razmjenjivali dijagnostički elementi i kako bi se utvrdili putovi za dalje. Ono što ste rekli o složenosti pakta, o e, težini da čovjek smatra te ciljeve vlastitima i tako dalje i tako dalje. E, to su teme u kojima se parlament već dugo bavi. Postoji jedan prijedlog koji niste spomenuli, činili mi se, a a koje je ujedno i stajalište ovog parlamenta, to je ideja da umjesto teških pravila koje je zapravo teško pratiti i za koje na nacionalnoj razini nema stvarnoga sluha, da bismo možda trebali osmisliti jedan kodeks konvergencije. Drugim riječima, definirati ciljeve konvergencije od ozdo prema gore. Zapravo, kao prvo mogli bi se definirati na europskoj razini vezano uz investicije, plaću i upravne kapacitete i koje bi bile predmetom jednog plana koji bi se onda razvio na nacionalnoj razini i slijedio bi neku putanju kroz recimo vremensko razdoblje od pet godina. mene zanima vaše mišljenje o tome. E, to je ono o čemu se sada raspravlja. Hvala. E, Thank Hvala vam na pitanje. E sad što se tiče involviranosti u tu raspravu, naravno ne izravno nužno, ali mi ju kontinuirano vodimo sa e, komisijom i napokon njihovim ekofinom i to kroz stalnu razmjenu informacija i, ideja, ali nismo ono konkretno u, um, involvirani u izradu komisijnog prijedloga za razrješenje toga pitanje. Dakle, naša reakcija je sljedeća, ono što mi radimo. Mi smo jako puno dokumenta prikupili i pripremili i napokon to je naša uloga. Jer ako komisija priprema neki prijedlog i on se recimo treba predstaviti 6. prosinca o temi koja pogađa izravno i odnosi se na mandat Europskog fiskalnog odbora, onda mi jasno isto moramo paralelno tome razmišljati. Kažem, nismo izravno s njima diskutirali, ali se bavimo svim tim istim. A sad nacionalne fiskalne vlasti, da, imamo s njima kontakte, ali treba više raditi na tome jer postoji napokon i međunarodna udruga, organizacija tih nacionalnih fiskalnih vlasti, tijela vlasti. Mislimo da se sastajemo barem dva put godišnje i u oba slučajeva mi raspravljamo s njima i o našim idejama i o našim prijedlozima. Dio toga što ide u naše izvješće i upravo datle i krenula. mi u svakom slučaju tu i govorimo o ulozi tih nacionalnih fiskalnih vlasti, međutim smatramo da bi njihovu ulogu i komisija trebala više uzeti u obzir i trebala bi razviti jednu jaču e, suradnju kroz diskusiju s njima. I to je upravo jedan od naših specifičnih prijedloga. Sugeriramo da komisija uz neovisne tehničke stručne savjete koristi naravno i nacionalna fiskalna tijela u razradi svojih prijedloga i danjih smjernica. A sad što se tiče vašeg prijedloga, naime pravila konvergentnosti. Ne znam baš sad u detaljima taj prijedlog, ne poznam ga, ali e, ako bi vi izašli sa više detalja, e, ćemo onda drugom prilikom kad ja to još prikupim, vrlo rado o tome nastaviti debatu našu. Hvala. Hvala lijepo. Uh, Mislim da možemo zaključiti našu razmjenu gledišta. Želim zahvaliti gospodinu Morginjonu na dolasku i na vrlo zanimljivom izlaganju i razgovoru. Dijalog naravno se mora nastaviti i nastavit će se sa fiskalnim odborom, a očekujemo u srijedu i neki prijedlog komisije koji će biti zanimljiv kako za parlament, tako i za fiskalni odbor. Dakle, nadam se da će se naša suradnja nastaviti i mi ćemo naravno pozorno pročitati vaše izvješće. Hvala vam lijepa. Drage kolege, vraćamo se na petu točku dnevnog reda koja nas navodi na e, razmatranje prijedloga naše kolege Ramona Tremoza. To je prijedlog mišljenja koji smo pripremili za odbor TRAN. o kojem će se glasati u ožujku, kako sada stvari stoje. Gospodine izvjestitelju, daje vam riječ kako biste predstavili svoj prijedlog mišljenja. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Poštovani kolege, dopustite mi da iznesem svoje mišljenje na e, izvješće odbora TRAN koje će se predstaviti u TRANu u 11. prosinca i to ću učiniti izvjestitelj Markus Piper. Riječ je o prometnom pitanju, ali naravno je to vezano uz tržišno natjecanje, a to dakle potpada pod našu nadležnost. Mi kao odbor i razni zastupnici redovito postavljamo ovo pitanje komisiji. Osobno smatram da treba podržati prijedlog komisije kojim se revidira uredba 868 e, i drago mi je što će se o tome konačno raspraviti u parlamentu i nadam se da ćemo je ako bude moguće poboljšati. Prijedlog komisije je dobro porazište za raspravu. Poštovani kolege, Znate da sam uvijek strog kada je riječ o državnoj pomoći i poduzećima i sanaciji kompanija u proteklih godina i zračne prijevoznike treba i dalje restrukturirati kako bi bili konkurentni i tržno se natjecali u čitavom svijetu, ali isto tako tražim i jednake uvjete na tržištu zračnog prijevoza i zbog toga tražim financijsku transparentnost kada je riječ o subvencijama koje se daju prijevoznicima iz trećih zemalja. Oni dolaze u Europu na naše jedinstveno tržište i stoga se trebamo pobrinuti da se tržišno natjecanje odvija sukladno istim pravilima. Prava borba koju ćemo morati voditi će biti svijećem i nekim zemljama članicama koje žele svakako razvodniti ovaj prijedlog. I također ćemo trebati razmotriti i istražne oblasti Europske komisije. E, ja želim pozvati komisiju da pokrene potrebne istrage u slučajevima navodnih diskriminacijskih praksi koje provode neki zračni prijevoznici i ti e, amandmani koji sam predložio idu u tom pravcu. Mislim da također trebamo očuvati pravedno natjecanje, reciprocitet i ukloniti nepoštene trgovinske prakse, kao i one koje sam spomenuo e, prije, odnosno državnu pomoć koja očito šteti našim prijevoznicima. Stoga moji amandmani također zahtijevaju potpunu financijsku transparentnost. Predlažem također da europski prijevoznici imaju pravo žalbe ako komisija odluči suspendirati i odnosno obustaviti istragu. I također predlažem obrazavanje istraga sa dvije na jednu godinu. Hvala vam na pozornosti i nadam se da ćemo imati dobru raspravu i da će ishod biti poboljšanje ovog teksta. Hvala, Alana Lamasur za EPP. E, što se tiče onih koji se čude što me vide ovdje, na kojem sam u prošlosti povremeno sjedila, to je jednostavno privilegiji zapravo e, koji imam zbog godina i činjenice da potpredsjednik nije ovdje. Alana Lamasur. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ako je to jedini kriterij, onda bih ja zapravo trebao sjediti na tom mjestu. Želio bih ja vrlo kratko kao izvjestitelj reći da što se tiče preliminarne analize EPP u potpunosti dijeli stajalište izvjestitelja. Što se tiče osoblja, žao mi je što 2004. godine sam ja već kao i vi, gospođo predsjedateljice, u ovom parlamentu kada smo donijeli jedan tekst koji je nije baš bio zadovoljavajuć i trebalo je određeni broj incidenata, dogodi, trebao se čak dogoditi određeni broj značajnih sukoba između naših zrakoplovnih kompanija i onih u trećim zemljama, da to bude nešto čemu se obraća pažnja, o čemu je parlament često zapravo i govorio. Ovo je dakle jedan tekst koji se stavlja pred nas i koji bi trebao zamijeniti prethodnu odredbu. Mi možemo podržati amandmane koje je predstavio izvjestitelj zajedno s ostalim izvjestiteljima u sjeni predlažem da ostanemo u kontaktu s izvjestiteljem da vidimo možemo li i po ostalim točkama zapravo postići da odredba bude istovremeno više europska i efikasnija. Hvala za socijaliste e, gospodin Bej će reći nešto. Hvala gospođo predsjedateljice, skoro sam rekao van. Kao prvo ja želim pozdraviti prijedlog komisije koji ide u smjeru zaštite zrakoplovnih kompanija Europske unije protiv diskriminacijskih praksi od strane zrakoplovnih kompanija u trećim zemljama. Mislim da je to važno ne samo za naš zračni sektor kao i za našu ekonomiju, to je ipak pet milijuna radnih mjesta, a u 2016. godini je u značajnom postotku doprinio BDP-u Europske unije. Zbog toga je izuzetno važno zaštititi zrakoplovne kompanije kompaniju od e, diskriminacijske prakse i omogućiti im da imaju konkurentnu poziciju. Mislim da ne smijemo biti e, previše najemni kao što smo bili u prošlosti. Otvaranje e, našega tržišta tim zrakoplovnim kompanijama iz trećih zemalja zapravo je omogućilo postojanje nelojalne konkurencije koju, zbog koje sada trpe naše zrakoplovne kompanije. Mislim da je izuzetno važno da se zapravo e, spriječe situacija u kojoj naše zrakoplovne kompanije nemaju pravo na subvencije, s druge strane e, zrakoplovne kompanije trećih zemalja u velikoj mjeri uživaju u subvencija koje im omogućuju da budu konkurentni od naših. Upravo zato komisija je unijela veći broj izmjena, zahvaljujući kojima će postupci koji su bili predloženi i u prethodnom e, propisu biti operativniji i funkcionalniji Imamo dakle između ostalog i prijedlog e, gdje je vrlo značajna izmjena ona koja se odnosi na primjenu nelojalnih e, cijena. U 2004. godini e, u uredbi Um, zapravo zračni promet koji je, na koji je otpadao veliki dio općenito uh, prometnih usluga u Europskoj uniji nije imao mogućnosti um, žalbe i tužbe na način na koji to sad ima u novom propisu. Mislim da Europa mora sustavno zaštititi vlastita društva kao i svoje radnike koji se nalaze u diskriminacijskim situacijama kada se radi o tržišnom natjecanju. Hvala. Hvala. Ne vidim da su tu drugi izvjestitelji u sjeni. Osim ako se netko negdje ne skriva. Ne, nema ih. Imamo li još kolega koji se žele javiti za riječ vezano uz ovo? Ne. Ovdje imamo gospodina Dusara koji je tu u ime glavne uprave MUV. Da, hvala gospođo predsjedateljice. Samo vrlo kratko. Za početak hvala izvjestitelju na pripremi ovog prijedloga mišljenja. On je zaista razumio stvarnu svrhu teksta i E, to je slučaj zapravo i sa izvjestiteljima u sjeni koji su također shvatili da je osnovna stvar zapravo osnažiti instrumente koje komisija ima na raspolaganju i to je ono što želimo i to je smjer u kojem ćemo i dalje ići u našem radu na ovom vrlo važnom instrumentu koji će stvoriti značajan okvir kako bi se povećala konektivnost odnosno povezanost a isto tako i konkurentnost zrakoplovnih kompanija u Europskoj uniji. Hvala lijepa, budući da se nitko drugi ne javlja za riječ, ja ću vratiti riječ izvjestitelju koji ima koliko god vremena želi kako bi prokomentirao ove doprinose raspravi svojih kolega. U redu, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa, hvala izvjestiteljima, hvala izvjestitelju na, e, izvjestiteljima u sjeni i ostalima na podršci mislim da bismo trebali dobiti prilično veliku većinu kako bismo poslali vrlo jasnu poruku vijeću, a isto i zrakoplovnim kompanijama cijeloga svijeta vezano uz propise koje treba zapravo poštovati da bi se funkcioniralo i radilo Europskoj uniji. Hvala. Hvala. Nakon ove obogaćujuće rasprave želim podsjetiti da se amandmane treba predati do 12. prosinca u podne. Onda ćemo ih razmatrati 24. siječnja. O njima ćemo glasati 21. veljače sljedeće godine kako bi odbor za tran koji će donositi odluku 5. ožuka mogao u potpunosti uzeti u obzir naš doprinos. Hvala. Ovime smo završili s radom odbora za ekonomske monetarne pitanje. Međutim, molim kolege da ostanu u prostoriji ili da se barem u nju vrate u 19.30 za oprostite, u 18.30, zato što imamo zajednički sastanak sa odborom LIBE, tijekom kojega ćemo u prisustvu povjerenice razgovarati o takozvanom popisu Euro 20, odnosno eh, popisu zemalja koje nisu suradljive. Hvala.